Bon, mes chers collègues, si vous voulez bien vous installer. Dragi kolegi, molim vas da se smestite na kolege, suradnici i članovi odbora. Dolazimo do točke 15 prema dnevnom redu. To je važna točka dnevnog reda. Dakle, radi se o višegodišnjem planu za pridne stokove u Sjevernom moru i za ribarstvo kojim se iskoristavaju ti stokovi. Podsjećam, podsjećam gospodinu Vandalenu kada govori i drži slušalce na ušima, onda vas svi slušaju. Znate, puno se glasnije govori kada imate slušalice na ušima. Hvala, hvala Petar. Posjećam da izvješće dodijeljeno klubu zastupnika socijalista demokrata, te da je kolegica Urlike Rodust. Ispričavam se. Dakle, kolegica Urlike Rodust imenovana je izvjestiteljicom. Na sastanku u listopadu odbor je predstavio prijedlog. Danas ćemo imati prvu razmjenu gledišta, no odmah dajem riječ. izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Prvo, sasvim općenito. Znam da su neke kolegice i kolege e, već rekli kako očekuju jednu strukturiranu raspravu sa mnom, međutim ja sam to svjesno odbila jer sam im rekla da smatram da današnji sastanak trebamo iskoristiti ne za strukturiran dijalog, nego da još jedan puta razmotrimo sve aspekte. Znam iz mojih razgovora sa izvjestiteljima u Sjeni da je to još ima puno toga otvoreno. U siječnju je sljedeća razmjena, pa mislim da je bi onda bilo dosta svrsishodno i pametno vama pripremiti jednu strukturu koju ćemo vam dati. Dakle, komisija je dala svoj prijedlog i prezentirala vam je u listopadu svoj nacrt teksta o utvrđivanju višegodišnjeg plana za prirodne stokove u Sjevernom moru. U međuvremenu smo se svi već dobro učitali u taj tekst i dobro se snalazimo. E sad, e, nakon protek prošlog sastanka odbora, postavila sam nekoliko pitanja komisiji i to u onom vremenu u kojem sam ja nastavila raditi na našem izvješću i tu su neke stvari jasno došle do, izražaja, to bi vam danas to bi vam danas e, tu iznijela i čula od, rado čula od vas što bi vi savjetovali, što bi mogli bolje napraviti, drugčije napraviti i slično. Ali dakle prvo da se obratimo komisiji. Ja sam pitala u koliko se, u kojoj mjeri se uzela u obzir pelagijske vrste riba kod zaštite ekosustava. Vi znate, riječ je naravno o, vi znate da je jasno ribolov na pelagijske i pridnene vrste se razlikuje, to mi jasno. Ali znam da se moraju neka ograničenja u taj ribolov unijeti, to mi je jasno. Međutim, pitam se onda kako taj pristup koji se temelji na ekosustavu, kako to komisija u svom prijedlogu od ožujka, kani ugraditi u ovaj tekst akta dakle prijedloga cijelog plana. Isto tako mi je nejasno kako misle interakciju sa Norveškom ubaciti u taj dokument. A u međuvremenu su mi još druge stvari upale u oči koje bi vola podijeliti s vama. Dakle, ključna riječ u članku dva podjela na skupine. Tu imamo recimo u članku 2 to su definicije. Zatim imamo one stokove u Sjevernom moru za kojih nema nikakvih ograničenja. Pa pitam koje vrste ribe, koji stokovi u to spadaju? Da li bi nam komisija dala neki popis tih vrsta riba čiji stokovi ne spadaju u ograničenja? To bi bilo dobro. Zatim skupina šest. Koji su tu stokovi na koji se tu misli? i što se točno misli kad se kaže zabranjene vrste. E sad mislimo da je to, da li skupina 6 može biti u suprotnosti sa skupinom 1. Zatim, zašto ste uopće uveli skupine riba 6 i 7? A zatim, imamo članak 2 stavak 1. Tu se uvode recimo pitanje, ovakve ribe vrste plosnatica i ribe vrste romba ili romboida, ali to nisu određene vrste, pa molim to precizirati. To su, da se sad vratim na skupinu 1 i pridnene i stokove na koje se to sve odnosi. I sad vidimo da se to sve određuje u vezi sa kompletnom biomasom tih stokova, ali vrlo nejasno. Zatim, kod ovih plosnatica se navodi područje 3A zapad, a to normalno obuhvaća i Skagerak. I sad u zagradi se tu samo Skagerak navodi. A šta to znači? Da onda plosnatica u Kategatu iz skupine 3 ne spada u ovo. Odnosno da za njih ipak vrijede ograničenja koja vrijede u Sjevernom moru za te stokove ili ne. Ista stvar se postavlja i kod bakalara. Kako to da recimo kod bakalar, bakalar navode u sedam ded, a kod u 3a se navodi ova plosnatica u kagerakus. Znači šta, opet ponavljamo, katega tu nije spomenut. Zatim zašto se navodi područje 2a u kome se isto određuje taksativno točno jedna vrsta. I zašto je zapadni dio Baltičkog mora pod podjelom na 22 do 24? Zašto to sadrži sad i list kao vrstu? Iz svih tih točaka vidite da meni uopće nije jasno koje područje obuhvaća onda područje trija kako ga oni navode. I da li je to kako se to dakle područje opće razlikuje od onog 3A zapad i koji je odnos prema onim područjima koja su navedena i opisana, kategorizirana u uredbi o takovima. Sad me zanima koje podpodručje ili diviziju, kako to da nazovemo, trebamo uopće u ovom komisijnom prijedlogu smatrati Sjeverno more. I da li se recimo ovi stokovi tu su svi popisani ili će postojati jedan aneks tekstu. Zatim, šta znači ove područje u 1 stavak 2, koja su to područje sa stokovima? I zašto tu nemamo nikakvog upućivanja na članke 7 i 9? Kod izrade o procjene učinka nismo još mogli slijediti te rezultate jer ih još nije bilo rezultate planova. Pa kako ćemo onda zapravo vidjeti kakvi su rezultati nakon što se godinu dana stupi na, snagu obaveza ukupnog iskrcaja, kako ćemo znati koji su bili rezultati. Zatim, prethodna procjena je zapravo u okviru temeljne uredbe davala E, zasnivala se na tim obavezama iznesenim, ali sad imamo recimo ovdje u stavcima 1, 2 i 8 sigurnosne mehanizme za očuvanje stokova u grupama 1, 2 komisijnog prijedloga. Sad me zanima zašto se samo dijelove plana za Baltičko more tu preuzeli. Zatim članak C, ukupna dozvoljena mjer e, ulov da li nam može komisija to objasniti, značenje tog članka? Zatim, kako se članak 10.2 treba tretirati jer tu nije nikakva poddivizija navedena? I na kraju još jedno pitanje na temu među akcija i kako ste zapravo interakciju među vrstama uzeli u obzir? Znam da je to bila opet jedna gomila pitanja, ali sigurno da su to vrlo relevantna pitanja za sve članove odbora. Znam da su sva ta pitanja jako tehnička, ali mi moramo dobiti odgovore na ta pitanja, inače ne možemo nikakav pametno izvješće dovršiti. Ni u kom slučaju. Najpša hvala Vrlike, par riječi, manje stručan od tebe jer sada si stvarno e, išla u srž stvari, tehnički govoreći. Samo želim podsjetiti da smo jutros imali razmjenu gledišta sa komisijom o takovima i kvotama u Valškom moru, da je to bilo od velikog značaja u okviru našeg e, globalnog razmatranja o višegodišnjem planu gospodarenja, te ponovno izražavam žaljenje što nitko nije bio tu kako bi predstavio vijeće, svi smo izrazili to žaljenje. Jasno je da određivanje takova i kvota je nešto što je u isključivoj nadležnosti vijeća, no ipak plan gospodarenja je nešto što se odlučuje u postupku suodlučivanja i osobito kada se radi, e, dakle u biti ti planovi gospodarenja imaju za cilj da se provede e, maksimalni e, prinos Dakle, pravni okvir je jasan, ali način na koji su takovi kvote određeni nije dovoljno jasno i parlamentu treba da ga vijeće uvjeri e, da e, u svoje namjere. Dakle, sada počnemo raditi o ribarstvu na Sjevernom moru i moramo imati puno povjerenje u partnera su zakonodavca, dakle vijeće i ponavljam, planovi gospodaranja su kamen e, i kamen za zajedničku ribarstvenu politiku i to je nešto oko čega se ne može raspraviti. To želimo ovdje ponoviti. A sada predam riječ. Da li se izvjestitelj ni žele javiti za riječ? Da, gospodine Gizaki, izvolite mi priječ. Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedniče i vama izvjestiteljice na ovim uvodnim riječima. Ja vas podupirem apsolutno u vašem e, vašoj ideji da danas imamo još jednu opću raspravu, ali onda bi bilo stvarno vrlo pa, smisleno i svrsishodno da u siječnju imamo tu strukturu i točni red točaka i napisan po kojima ćemo strukturirano razgovarati. Dakle, sad vi znate da se apsolutno podupirem ovu ideju da se stvori jedan održivi plan gospodarenja za Sjeverno more, koji osim toga predviđa i treba jamčiti kontinuirane mogućnosti ribolova za naše ribare. Isto tako je dobro da prijedlog komisije, da se prijem komisije uglavnom orijentira prema već postojećem planu za Baltik. I rado ću ponoviti sada da je taj od samog početka zapravo korišten i zamišljen kao jedan uzor, jedan mustram, uzorak za sve buduće buduće planove i dobro je da smo onda taj, da kažemo, uzorni plan za Baltik koristili i za Sjeverno more. Međutim, može se samo koristiti u onoj mjeri ukoliko je to opravdano specifičnim uvjetima Sjevernog mora. Onda, Baltički plan je već sam po sebe jako ambiciozan. I sad ako bi regulacije dali još strože iznad ove za Baltičkog mora predviđene, to više ne mogu podupirati. I sad neke stvari koje mislim da možemo popraviti. To je prije svega ono potpuno nejasno gdje se odstupa od plana za Baltik ili se pooštravaju neke kriterije ili neke vrijednosti, neke limesi. Zatim, mehanizam zaštite koji predviđa da neki, od stokova koji se nalaze u stavku 1 i 2 a oni za de facto trebaju odgovarati njihovom uzorku ono što je predviđeno za Baltik. Međutim, ovdje su vrijednosti puno oštrije i puno strože. Primjerice, ako imamo u dodatku jedan stupac P naveden mortalitet koji se može tolerirati u Baltiku, onda su ovdje za Sjeverno more prema dodatku jedan e, pretko jedan, opet puno pooštrili te vrijednosti za toleriranje smrtnosti. Ista stvar je koje mjere treba poduzeti ako stokovi padnu ispod kritičkih vrijednosti. I tu vidimo da to jako odudara od onih pomoćnih mjera predviđenih za Baltik. Prema tome te strože kriteriji, stroži kriteriji, strože mjere na Sjevernom moru puno strože nego Baltiku se ne mogu prihvatiti po meni. Zatim, uopće nisu prihvaćene recimo neke stvari koje definiraju u Baltičkom planu pomoćne mjere i za ribare i za upravu koji tamo stvaraju dodatnu i potrebnu pravnu sigurnost. Zbog toga naš apel da se članak 8 treba barem tako napraviti kao što je to definirano i detaljno prikazano u članku 5 u Baltiku. Zatim, naš članak 7 odgovara otprilike članku 4 iz Baltičkog plana, ali neki vrlo bitni ulomci nisu prihvaćeni, koji su vrlo bitni. Recimo, oni koji jamče da će komisija, ako je potrebno da promijenimo recimo vrijednosti za kod riblje smrtnosti može intervenirati i dati pomoćne mjere. To uopće nije preuzeto. Zatim, imamo isto tako i trebalo bi jasno regulirati i napisati da postoji financijska odšteta u slučaju nekog privremenog zabrane ribolova ili barem odgode ribolova ili nekog drugog vrsti ograničenja. To bi trebalo biti analogno recimo članku 17 iz Baltičke uredbe. I to znamo da može ići iz Europskog fonda za ribarstvo, da se tu mogu te odštete platiti. Na kraju još jedno pitanje, kao i poticaj ujedno komisiji. Uz pitanje dodataka 1 i 2 bih potaknuo da se treba razmisliti o pravnoj mogućnosti kako bi se recimo dosezi mogli bolje uskladiti ako, se, ako vrijednosti ICES bude aktualizirao. Kako bi komisija onda tu mogla jednu adekvatnu usklađivanje osigurati, a morate ići na temelju onog što kaže ICES. Zatim drugo, podjela na pojedine skupine se prema opsegu informacijama kojima raspolažemo uslijedila i ovdje zapisana. Međutim, nama nije jasno kako ste promijenili onda informacije o jednom e, stoku i zatim ga pridodali drugom stoku. Otkud i kako? Mislimo da je jedna točna definicija i određivanje jednog stoka koji se treba točno odrediti u jednu skupinu, recimo u grupu 5, to se mora e, ovdje napisati. Jer ovdje to tako nije učinato. Zbog toga mislimo da bi možda određeni kriteriji koji bi govorili o važnosti gospodarskih kriterija, dakle ekonomskih kriterija koji bi pomogli kod tog utvrđivanja grupa. Zatim, člankom 5 i 6 stvara vrlo jaka veza sa svim onim što je dan znanstvenim savjetima ices Mi to možemo načelno poduprijeti, ali preko toga bi željeli više prostora za fleksibilnost i političko oblikovanje teksta, pogotovo zato da bi mogli kratkoročno se ubaciti, intervenirati i reagirati. Zatim, kod točke 5 u članku 6 postoji pitanje kako ćemo za vrste koje nemaju ograničenja ribolova, a nisu dovoljno znanstveno obrađene, kako ćemo tu koristiti načelo predostrožnosti, koje bi se isto tako moralo zasnivati na znanstvenim pragovima ili utemeljen pragovima. Zatim, pitanje koji stupanj obveze, obvezatnosti imaju predočene preporuke svih regionalnih aktera. Tu se postavlja pitanje koje mjeri je to pravno obvezno, kratko i jasno. I na kraju molim komisiju da nam objasni kako točno izgleda kako se misli nositi sa problemom ovih rijetkih vrsti koje izumiru, choke species. Dakle, mi smatramo da su te vrste posebno ugrožene u miješanom obliku, ali ovo kako je riješeno u ovom tekstu nije dovoljno precizno i neće te skoro izumrle vrste zaštititi. Hvala kolega. nešto reći? Da, predsjedavajući, prvo puno hvala kolegici Rodust, što je tako temeljito odradila pripremne, radove i ne samo za ovaj sastanak nego općenito na tom izvješću. Mi zbilja visoko cijenimo taj njen posao i njen rad i mislim da onda i izvjestitelji u sjeni imaju odlični temelj za vlastite procjene. Ja bih se priključio onom što je gospodin rekao o ovim choke speciesima, dakle ovim gotovo izumrlim rijetkim vrstama koje su de facto već prigušena. Ja? To nas jako zanima kako će komisija tu postupati, jer zbilja nije precizno navedeno, kako će ih sačuvati. Ja ne znam, ne znam kako komisija želi tu postupati, kako će postupati sa tim rijetkim vrstama, gotovo izumrlim. Evo, zbilja bi bilo zanimljivo da naš predsjednik pita onda Europsku komisiju kako će konkretno s tim vrstama. Zatim, Mi u toj skupini 1 imamo puno podataka koji su ali nemamo granične vrijednosti, recimo za ribu pišmolja. I to, to su vrlo, i zašto je onda ako nemamo tu dovoljno podataka o pišmoljima, zašto je to onda ubačeno u grupu 1? Evo, mi vidimo da taj plan koji se ovdje predviđa i mislim koji će se ovdje donijeti, pogotovo recimo pitanje ribolova na bakalare i sve ostalo u tom prostoru Sjevernog mora, da će to zamijeniti sve naše nacionalne planove, to će biti onaj najjači plan. E sad, ako imamo tu u ovim kolonicama 1 i 2 i ovim grupama, a i B recimo kolonama. Tu imamo nekakva izuzeća navedena. E sad ne znam kako mi tu trebamo postupati. Mislim da u ovoj koloni B trebamo, stupcu B trebamo biti očito puno, puno stroži. Sad je pitanje kako... Da, zatim još nešto um, u vezi Brexita. Kolega Martin nam nije ništa znao reći kako trebamo sad sa Brexitom Um, postupati. Da će se to na kompletnu našu schemu rada odraziti? I stoga moje pitanje izvjestiteljici što očekujemo tome, pogotovo u vezi članka 50 od strane britanske vlade, jer moramo vrlo ozbiljno tome pristupiti, jer je to isto tako zemlja koja je za naš posao u ovom odboru jako bitna. Dakle, mi moramo točni raspored donijeti i uzeti to u obzir u svemu da znamo kako ćemo postupati s obzirom na britanski izlaz. Thank uh, Evo, Martin, hvala. Evo, ja moram reći da je ovo bio jedan vrlo njemački način kako su pristupili tom dosjeu. Prvo, kaže vam, kolegica Rodus, da vam neće dati za sada strukturirani pregled situacije, a to će uslijediti tek u siječnju. Ali zapravo ovo što smo sad čuli je bilo više nego strukturirano, do zadnjeg detalja. Pa dobro, onda da je vjerujemo i, na tom, i ovog puta na svemu što je rekla i čekamo na dobre odgovore komisije pa ćemo vidjeti kako ćemo u budućnosti nastaviti. Hvala. Hvala ti Nils. Gospođa Hazekamp, želite li nešto reći? Hvala lijepa. Da, ja se zapravo jako brinem od zbog tog višegodišnjeg plana ribarenja u Sjevernom moru, pogotovo očuvanja pridnjenih stokova. Neću vam i zašto. Ovaj plan za Sjeverno more naoko izgleda isto kao plan za Baltičko more. Međutim, Sjeverno more je potpuno različito od Baltičkog mora. To je puno veći prostor, ima puno zaštićenih prirodnih e, rezervoara ili zaštićenih pomorskih područja i ima znatno više vrsta, dakle bio, po svojoj bioraznolikosti je jer je i veće od Baltika. Dakle, tu imamo sve moguće vrste riba koje su ali uglavnom postale jako rijetke ili gotovo izumrle. Primjerice bili su tu ribe kao što su mali morski psi i razne vrste morskih pasa koje su gotovo izumrle u Sjevernom moru. A i druge ribe. I onda u bitnim točkama osim toga je plan za gospodarenje Sjevernim morem e, slabiji od Baltičkog mora. Ako se sada riblji stokovi, riblje vrste dijele prema e, kategorijama i skupinama, onda bi trebali se pobrinuti da nam budu sve vrste jednako dobro zaštićene. Međutim, pitanje je kako je to sa pridnenim stokovima, a kako je sa pelagičnim, odnosno površinskim ribama, potpuno različiti pristup. Onda, pitanje kako ćemo riješiti prelov i vje, u baltičkom planu ima puno više mogućnosti što se događa, kako utvrditi prelovi, što onda učiniti. Vidjeli smo da je u zadnje vrijeme došlo do jako puno zloporaba kako bi se povećale kvote za ulov haringa i preko svih onih vrijednosti koje bi nam maksimalni održivi prinos dozvoljavao, što mislimo da je potpuno nedopustivo. Evo vidite u ovoj točki četiri ovog plana gdje su navedena izuzeća, tu trebamo pooštriti okolnosti. Ne smije biti prostora za različita vrsta tumačenja ovih ograničenja. Ne smije se zatim teret dokazivanja prebacivati na druge kada je riječ o prekomjernom ulovu jer vijeće je već vidjelo da ovaj prostor koji se tu daje za različito tumačenje, da se taj prostor maksimalno koristi, čak i previše koristi. Zatim to pitanje tog tereza dokada ne može, dokaza, ne može biti sad tako da nacionalne vlade sa nacionalnim znanstvenim institutima dođu u zadnji čas i onda nam daju svoje nacionalne podatke to ne može ići, to nije dovoljno, jer moramo imati kolegijalne revizije i stručna mišljenja koja su napravljena i objavljena. Jer samo jedan izvor nacionalni, ma kako oni imali svoje znanstvene institute, ne može biti dovoljno objektivan izvor. Prema tome moramo imati ili objektivne nalaze međunarodnih tijela nadležnih ili kolegijalne revizije i stručna mišljenja. Ali te oštre okolnosti nisu ovdje obrađene a to mi ne možemo prihvatiti jer to nije u skladu sa zajedničkom ribarskom politikom. Eh, a to kažem sad i našoj izvjestiteljici. Ilegal, maar zeker niet legal. En tot slot, voorzitter, ik mis in dit plan nog, plan nog specifieke beschermingsmaatregelen voor de Noordzee. Članak 4.4 ne nam daje sve pravne mogućnosti. A onda još pitanje zaštitnih mjera za Sjeverno more Članak 8 kaže da se mogu obilježiti posebno zaštićena područja za neke riblje populacije. A zatim se kaže da se one, ta područja trebaju ugraditi u godišnje planove. Ja bih lijepo molila našu izvjestiteljicu da se upravo toj točki više posveti. Hvala voorzitter. Ik zou eh, tegen mijn collega... Hvala Ani Štajber-Jurik. Hvala. Ja bih želeo reći nešto kolegici Možemo koristiti ribu, trebaju smo moći eh, loviti, ljudi trebaju moći jesti. Da, naravno, potrebno je ispuniti određene uvjete, ali mislim da imamo glavne dobre smjernice u Bibliji, osobito u genezi, no, vratimo se u knjiz postanka, da. No. Imamo više regionalizacije, više fleksibilnosti. Savjetodavno vijeće trebalo više sudjelovati u ovome svemu. No imam neka pitanja. Zašto je jedan od ciljeva koji su ovdje navedeni povećan ukoliko su tokovi zadovoljavajući, jer ovdje imamo broj od 0,3 kako trenutno stvari, no kakav utjecaj mogu imati tehničke mjere, e, a u vezi s Brexitom, dobro, no to ću se osvrnuti kasnije, no važno je sjetiti se da u mješovitom ribarstvu se love različiti stokovi i ne smijemo se usredotočiti samo na jedan na jednu vrstu ribe. Dakle, komisija i vijeća trebaju imati na umu da moraju pravovremeno izraditi višegodišnji plan. Ne smo doći u situaciju gdje ćemo imati izuzeća od obveze iskrcaja. Jer to znači da, da riba jednostavno neće moći preživjeti. ako bude, može doći do situacije gdje će biti previše izuzeća, dakle nastaju pro, problemi. Dakle, ne smijemo ponoviti iste pogreške kao i ranije u Sjevernom moru i u Europskoj uniji Uđenje obveze iskrcaja je jako osjetljivo pitanje. Mogu vam reći da u Nizozemskoj ovo je nešto što privlači najveću pozornost u ovom sada trenutku. Ujedinjena kraljevina mogla bi se podijeliti za drugačiji pristup nakon Brexita. Moramo sjetiti kakve su izjave davali ministri ribarstva Ujedinjene kraljevine kada je riječ o kvotama. Jesu li nizemska, nizemski ribari? U biti ne možemo im uopće valjano objasniti obvezu iskrcaja. I slažem s kolegama iz Rada Pučana, ja bih glasala protiv ovoga. Hvala Ani. Gabriel Mato, izvoli. Sí, muchas gracias, muy brevemente. Evo, hvala, vrlo kratko. Hvala i našoj izvjestiteljici. Ja vam samo jedno pitanje. Ovo je vrlo važan plan nakon plana donesenog za Baltik. I, u jednom i u drugom planu se ističe da nije riješen na pravilan problem mm, mješovitog ribolova. Članak 5 i članak Dakle, zapravo što se u tim člancima radi jest dakle, da se glavni ribolov time što se kombiniraju e, nedovoljni ukupni dokupešteni ulovi sa izuzećem od iskrcavanja. Mislim da bismo na to trebali obratiti pažnju e, kada se budemo bavili drugim ribarstvima koja su mnogo više mješovitog e, karaktera od ovih. Još jedna stvar, u članku broj 9, to se odnosi na posebne mjere očuvanja. Jesu li to doista korektivne mjere i bismo li ih trebali vremenski ograničiti ili ih produljiti ili barem govoriti o njihovoj valjanosti ili potrebi da se uopće uvedu takve e, mjere no to možemo riješiti kroz podnošenje e, amandmana. Hvala vam. Merci, Gabriel. Hvala ti, Gabriel. Jan, pa probudi se malo. Ajde, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Činim se da nismo daleko otišli od onoga gdje smo bili zadnji put tijekom razmjene gledišta, tako da neću duljiti, ali samo želim spomenuti sljedeće. Jednu ili dvije glavne točke. Dakle, to će biti samo ponavljanje onoga što sam rekao zadnji put, no izvjestiteljica to može primiti na znanje. Kolege su naime spominjali Brexit. To je zdravo razumno. Imati to na umu, no treba vidjeti da li će to uopće i napredovati, jer kad jako dođe do Brexita, to će biti samo činjenica i onda će većina Sjevernog mora biti izvan e, poja primjene zajedničke ribarstvene politike. Kolege spominjali neke vrste riba za koje e, udruge ribara kažu da nisu dovoljno pokrivene, zastupljene i time će se trebati baviti u jednom trenutku. Tako da mislim da doista trebamo biti jako jasni jer jer vrste koje ograničavaju ribolov su važna tema i novi, odnosno izmijenjena verzija zajedničke ribarstvene politike su donekle temelj za regionalno i decentralizirano donošenje odluka. Dakle, počinjem kolege da bismo se trebali sredotočiti na napredak ovog plana i samo isključivo ono što je nužno napraviti, što treba biti napravljeno na ovoj razini, a o pojedinostima se može raspravljati na regionalnoj razini, što je nešto što ovisi u biti o stvarnosti na datom području, što važi svakako za sjever, sjeverno more i različite sektore i različite vrste i ako želimo biti uspješni, onda moramo to imati na ovom potpunosti. Hvala ti, Jana. Želi se još netko javiti da riječ prije nego predam riječ e, kolegi Frizu iz komisije? Ne. Dakle, predam riječ Bernardu Frisu, kojeg smo već jutros e, čuli. Bernard, dakle, ti odgovaraš na ova pitanja. Izvoli. Hvala. Sad u vezi pitanja koja su postavljena. Gospođo Rodust, pitali ste za kompatibilnost ovog prijedloga s pristupom temeljem na ekosustava, zaštiti ekosustava. Naravno, riječ je o planu gospodarenja, planu ribarenja u Sjevernom moru i pridnenih vrsti, ali i pelagijskih vrsti. I naš pristup se fokusira ovdje naravno na pridnene stokove. I opće to je baza, mi nove zajedničke ribarske politike. Jer smatramo da su novi izazovi, kao što smo više puta spomenuli, da su nove obaveze ključne važnosti, a to je obaveza kompletnog iskrcaja ribe iz ulova. Mi bi u idealnom svijetu, naravno, u to išli dalje i uključili pelagijsku ribu u ovu obavezu, zakonsku obavezu iskrcaja svih vrst, cijelog ulova. Međutim, ne možemo jer za sada još svijet nije idealan i u ovom trenutku još nismo tako daleko i sad i znanost dosta ograničena kad mi razgraničavamo te stokove i te vrste riba gdje ko djeluje i kako je, u koji je stok koliko ugrožen u krajnjoj liniji. Zato smo morali djelovati barem u prvom fazi. A zatim drugo pitanje je bilo u vezi ovih grupiranja i geografskih oznaka kamo šta spada. To su sve bila sjajna pitanja i bilo bi nam drago da vam damo popis svih vrsta koji ste tražili i detaljno objašnjenje geografskog područja na kojem šta vrijedi i kamo koja grupa spada. I bio bih sretan da vam to damo u pismenom izdanju i to već zato što bih onda mogao biti puno precizniji nego što to mogu biti sada u usmenom izdanju i priložiti svojim odgovorima čak i zemljopisne mape, dakle karte i crteže i grafove i sve da bude jako detaljno. Uz popis naravno vrsta koje ste tražene. Zatim pitali ste koja su bila iskustva nakon prve godine primjene plana o obaveznom iskrcaju Mislimo da je implementacija te naše obaveze ipak krenula, ali procjena učinka nas je i vodila kroz cijeli taj legislativni postupak do sada. I kako budemo više skupljali iskustva, to ćemo iz njega i učiti. A jedna od važnih pouka je da moramo u taj legislativni postupak ugrađivati stalno nove informacije do kojih dolazimo, nove podatke. Vi, gospodin Kizik, ste pitali veze plana za Sjeverno more sa planom za Baltičko more koji je upravo usvojen. Komisija je, mislim, uzela bitne elemente tog plana i zapravo ih kopirala, naravno prilagođene u ovaj plan za Sjeverno more jer mislimo da je ta temeljna struktura plana i u redu. I sad ne moramo ponovno otkrivati toplu vodu. Činjenica je, dobro, u redu, neke detalje smo <laughs> jasno morali izmijeniti, neke klauzule dodati, izmijeniti, jasno temeljeno na našoj procjeni stanja u Sjevernom moru, koje je ipak različito od onog u Baltiku. I točno je, gospodine Gizike, da je kad govorimo o članku 8 i 9, zaštitne mjere i posebne mjere očuvanja, to je naravno ovdje navedeno u komisijenom prijedlogu i to nije konačno usvojen tekst. Mi smo spremni za daljnju raspravu o tome s vama. Mi znamo da u ovom trenutku nismo neke stvari uključili koje postoje već u Baltiku, ali ne mora znači da i nećemo primjerice ove štete i nadoknade koje se mogu plasati iz Europskog fonda za ribarstvo. I naravno tu se može jasno predvidjeti kako će se to davati na ime odštete, ali naravno ne može biti kako gotovo, mora biti čvrsto određeni kriterij u kojoj situaciji. Onda ste pitali gospodine Gizike da li se aneksi mogu brzo adaptirati i, da li se onda mogu različite vrste točno podvesti pod određene grupe, ali to je mislim isto vezano i za plan upravljanja upravnog odbora. Onda ste pitali kako ćemo kako ćemo se baviti vrstama koje ograničavaju ribolov jer su to one ugrožene vrste. Ali to je upravo jedna od glavnih motivacija za čitav ovaj tekst. Jer e, tu sad smo u prijedlogu uveli tu fleksibilnost koja nam pokazuje kako možemo doći do našeg MSY i koji su nam oruđa potrebna da to ostvarimo i kako će onda izgledati ta upravo obaveza ukupnog iskrcaja nam tome treba pri pomoći ali postoje i druge još alatke koje stoje na raspolaganju zemljama članicama koje mogu zaštititi svoje ugrožene vrste. To je takozvana fleksibilnost među specijsima. Ako vi recimo ribar ono, vodite protiv ribar, hvatate jednu vrstu, ali niste napunili kvotu, onda to možete odraditi ili ste premašili kvotu, onda to možete odbiti od kvote neke druge e, vrste. To je sad nešto što za sada zemlje ne koriste kod svojih nacionalnih flota, ali bi trebale počiniti. Jer mislim da sad moramo početi uz jedan proces uvjeravanja i razjašnjavanja nacionalnim ribarskim vlastima da znaju šta sve mogu činiti. Zatim pitali ste nas um, za ugotice iz grupe 1 i ja se nadam da ćemo imati dovoljno precizne znanstvene podatke da ih možemo pridružiti ugotice u grupu 1. I e, mislim da ćemo to tijekom ovog zakonodavnog procesa nadopuniti ovo što nam fali. Savjet ICSA je vrlo, vrlo dobar, međutim ne možemo isključiti da se neke stvari ne izmjene, pa bi onda mogli kasnije te podatke kad dođemo još do njih i pokupimo jer i nema dovoljno možemo ugraditi u tekst. Onda ste pitali ove A i B stupce u aneksu i mi smo to stvarno preuzeli bili temeljno iz baltičkog plana. Copy paste jednostavno. Samo malo prilagodili. Onda ste na kraju pitali za članak 4.4. To je opet isto kao u baltičkom planu i zatim šta se događa sa ciljevima, da o tom sam već govorio. Naime, tamo gdje se mora malo doraditi ili preurediti znanstveni savjet ICES-a, onda bi mi tu kao suzakonodavci zapravo uskladili to malo u prijedlogu. Uglavnom, mi smo spremni i voljni E, raditi s vama na ovom važnom prijedlogu, jer vidite to je nakon Baltičkog sad dolazi ovo Sjeverno more i to je stvarno neka vrst presedana za sve buduće planove koje ćemo donositi za druge stokove u drugim našim vodama Evropske unije. Hvala. Merci euh, Bernard Fris Hvala Bernard Fris na ovim objašnjenjima. Urlike, pretpostavljam da želiš zaključiti raspravu. Da, hvala. Evo, kao prvo hvala svim kolegama na vašim poticajima, prijedlozima. Bilo bi isto dobro da mi i to na pismeno u ured ostavite, jer ću onda to bolje obraditi i uvrstiti u tekst. A hvala puno i komisiji, ja se jako veselim toj dobroj suradnji. Mi smo i do sad dobro surađivali, ne kažem, a sigurno sam da će buduće ići još bolje. Svi se trudimo um, zapravo napraviti dobre planove, jer mi ne želimo spasiti samo ribe i riblje vrste, nego naravno i male ribare i ribare koji žive od toga i čitavu malu industriju. To je jasno svima nama cilj. A sad još nešto da odgovorim na jedno pitanje koje smo malo pričali u vezi Brexita. Vi se nedvojbeno sjećate, ja sam odmah drugog dana nakon što je prošao britanski referendum pitala ovdje u odboru kako ćemo mi kao odbor za ribarstvo se tu postaviti, kako ćemo postupati. Ali nije bilo odgovora. Zapravo činjenica je da još Brexita nije bilo dok ne budu postavili zahtjev na temelju članka 50 nema ni početka Brexita. Moram reći da ovo što se sad događa to stvarno čovjeku se digne kosa na glavi. Evo sad je ova sudska presuda koja je u Londonu donesena i to isto divno se uklapa u cijelu priču. Prema tome mi ništa još ne znamo. Zato predlažem da mi svoj posao dobro odrađujemo kao i do sada. Naravno da ne možemo zaboraviti da se dogodio referendum o Brexitu to je jasno, ali to ćemo potisnuti malo jer da bi mogli svoj posao odrađivati. A ako onda stvarno dođe do Brexita, onda ćemo početi sustavno o tome razmišljati, tu će biti tisuću stvari koje ćemo morati više obavljati. I sad kad se recimo pomislim na nizozemsko ribarenje i naše, mi, naši ribari u Nizozemskoj, u Njemačkoj i svuda okolo čekaju na ovaj plan koji mi trebamo donijeti, višegodišnji plan za Sjeverno more. Ali zato mislim da bi bilo strahovito najblaže kazano nehatno s naše strane, a da ne kažem nešto puno gore, kad sada ne bismo radili na tom planu maksimalno dobro što možemo, vrlo ozbiljno i radili na prijedlogu komisije dalje da taj plan što je prije moguće usvojimo. A ako onda dođe u međuvremenu do Brexita, onda ćemo vidjeti što moramo uskladiti i što moramo izmijeniti u planu u vezi engleskog odlaska i to ćemo onda skupa obaviti. Hvala vam, Rodus. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. To je točka 16. i prezentacija EU-Marea o maketi EU Fish uzda za 2000 dakle ribi tržište EU izdanje 2016. Tu se radi o online instrument koji je izradila komisija kako bi se bolje upoznalo tržište i koji će da svoj doprinos transparentnost tržišta e, proizvoda ribolova i akvakulture. Dakle, odmah predajem riječ e, predstavniku komisije koji će nam ukratko predstaviti Dakle, Kristijan Ambo se javlja i predajem mu riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče. Dobro, možda će ovo sada donekle biti poetično nakon rasprave koja se vodila o višegodišnjim e, planovima. Najprije, kao što ste naznačili predsjedniče, želio bih e, podsjetiti par povijesnih elemenata jer ovdje je i rođen taj e, projekt koji je bio pilot projekt e, naručen od strane Europskog parlamenta koji je omogućio da se pokrene taj observatorij i 2013. godine parlament i vijeće zajedno su odlučili kako će taj observatorij biti nužan instrument te zajednička tržišna agencija omogućila da e, nastane i funkcionira. Kako bi pokazao da vam funkcionira, evo, osvrnut ćemo se na dva, tri elementa. Evo, ovo što vidite je mrežna stranica tog observatorija. Trebate znati samo da eh, je na raspolaganju 24 jezika, to je dovoljno rijetka stvar, danas eh, te vrijedi to istaknuti. Tu ima čitav niz publikacija i imamo neke informacije koje smo dobili na dobrovoljnoj osnovi od država članica, jer posjećam da su zakonodavci odlučili da neće biti novih e, obveza za države članice ili predstavnike industrije. Evo još jedan slajd da vam ilustriram samo glavne usluge koje nudi taj observatorij. Samo trebate imati na umu da mimo e, redovitih publikacija, kao što sam spomenuo, ima čitav niz usluga koje omogućuju svim korisnicima naravno fokusiranu na potrebe naše industrije, ali i svih e, onih koji e, trebaju donositi bilo kakve odluke da e, personalizirane pretrage rade. Dakle, evo ga, prelazim sada na izvješće, to je izvješće za 2016. godinu, koje još nije na raspolaganju na 24 jezika, već samo na pet jezika i koji je na internet od 5. Eh, rujna. Evo, predstavit ću gospodarsku situaciju sektora. Možda da započnemo na svjetskoj razini i Europska unija tu predstavlja samo 3,2% svjetske proizvodnje, što znači da na petom mjestu i za četiri države iz Azijskog kontinenta. kao što vidite, na u zadnjem redku, možemo vidjeti da je Europska unija za 10% povećala svoju e, proizvodnju od 2013. do 2014. i čak 15% između 2012. i 2014. istovremeno kad je svjetska proizvodnja u tom razdoblju porasla samo za 7%. Još jedna zanimljiva stvar, a to je odlika našeg tržišta, to je da smo i dalje prvo svjetsko tržište za e, ribarstvo i akvakulturu ispred sad i Kine. Ovdje vidite glavne dobavljače. To su Norveška i Kina. Norveška više od 4 milijarde eura, a Kina nešto manje od milijardu i pol. No ako se osvrnete na Južnu Ameriku, vidite da je Ekvator, mala zemlja, ali velik proizvođač i napose velik izvoznik jer izvozi e, tunu i račiće i tunu u svim e, oblicima, dakle izvoze u vrijednosti od e, skoro milijardu eura. Jedna važna stvar koju vidimo na ovim diapozitivima, na ovim slajdovima, to su izvori opskrbe našeg tržišta. Dakle, to je proizvodnja i uvoz, ali i potrošnja te izvoz. S obzirom da je ovaj grafikon eh, proporcionalan omjerima, vidite kakva je situacija, tu se ovo izraženo u tonama. Kako bismo imali malo dinamičnije tumačenje ovih slajdova, predsjedniče treba znati da između 2013. i 2014. opskrba tržišta porasla je za otprilike 650 eh, tisuća tona. Taj porast eh, prvenstveno dolazi iz unutarnje proizvodnje i iz ribarstva. Ribarstvo predstavlja 673 tisuće tona, ispričavam se zbog ovih silnih brojki, a uzgoj samo 97 tisuća 87 tisuća tona. No trebamo imati na umu da Unija još uvijek nije samodostatna, nikad to nije ni bila, no kako bismo zadovoljili potrebe potrošača, Evo, ovdje imamo e, vidljivu potrošnju koja predstavlja 50 milijardi eura 2014. Na to ću se malo kasnije osvrnuti. Dakle, ovaj deficit e, se lagano smanjuje. I s obzirom na taj pojam e, samodostatnosti je nešto o čemu se često raspravlja u ovom domu, i drugdje. Ovdje imamo jedan slajd, grafikom koji će nam omogućiti da imamo donekle dinamičnije tumačenje onoga što se događa zadnjih deset godina. Možemo vizualizirati tu stopu samodostatnosti. Vidimo da 2014. godine se nalazimo u situaciji koja je bliska ovoj iz 2015. godine, to jest sa mogućnosti opskrbe vlastitog tržišta na razini od 50%. Dakle, 50% proizvoda su, pod navodnim znacima, inzistiram na tim navodnim znacima, su europskog podrijetla. No ono što ovaj grafikon ne pokazuje, a što možete naći u izvješću, to doista u ovisi od, o vrstama, od jedne do druge. Dakle, evo par primjera. Iznimno smo deficitarni za e, proizvode kao što su razni rakovi i cefalopodi, jer uvozimo 80% onoga što jedemo. E, malo manje ovisimo o uvozu za tunu i losos, no e, uvozimo samo 25% pljosnate ribe. A mi smo neto izvoznici za male pelagijske vrste. Izvozimo 25% od onog što proizvodimo. Zastavimo par trenutak na ovom slajdu. Tu se porede tri stvari. Uvoz, izvoz i ono što nazivamo intra, razmjene unutar zajednice. Slajd je zanimljiv jer omogućuje da se u, razumiju odnosi između ova tri elementa. Naime, ako analiziramo ovaj grafikon, vidimo da uvozimo četiri puta više od onog što izvozimo. Dobro. No, u istom razdoblju razmjena unutar zajednice, dakle između država članica Europske unije, identične su obimu uvoza. I to je komponenta koja ukazuje na značaj našeg unutarnjeg tržišta kada se radi o proizvodima e, o ribarstvu i akvakulturi. Evo par e, informacija o iskrcaju. 2014. godine oni su predstavljali otprilike 7,3 milijarde eura za 4,5 milijardi tona za to pokriva sve vrste, a isto tu imamo i 6% povećanja obima, a isto vrijedi i za porast vrijednosti. A gledajući ovaj slajd, primjećujemo da četiri države članice, Španjolska, Francuska, Italija i Vidnja kraljevina, same predstavljaju 70% iskrcaja. Još par stvari, akvakultura. Na ovom slajdu možemo vidjeti par korisnih informacija. 2014. godine e, proizvodnja iz akvakulture je predstavljala skoro 4 milijarde eura, a 7,8, e, odnosno 8 milijardi koje predstavlja ribarstvo, ribolov. 2013. na 2014. poraslo je malo manje, malo sporije nego porast u ribolovu, ali je poveć, veći porast zabilježen u, u količini nego vrijednosti. Gore desno vidite e, razlike, dakle Španjolska je porasla za više od 10%, a Grčka samo 1% porasta u ovom istom razdoblju. Ono što se ne vidi na ovom slajdu, ali što se može vidjeti na temelju izvješća, to je da europska akvakultura je proizvela dodatnih milijardu eura u deset godina. To je zanimljiva brojka. Pored toga, kao i u slučaju ribarstva, tu samo tri države članice, Ujedinjena kraljevina, Francuska i Španjolska, same predstavljaju 50% proizvodnje, a 2014. godine došlo se do vrhunca proizvodnje u zadnjih 10 godina. To se ne vidi na slajdu, ali trebate znati da su glavne vrste, kao što možete predstaviti, losos, orada, dagnje, i Zatim, evo nekoliko stvari koje nam omogućuju da zaključimo do nekih stvari. Prva je pozitivna. Godišnja proizvodnja riba po stanovniku je porasla i došla je do prosjeka od 25,5 kg. Ali vidite razliku između Mađarske i Portugala. Ima velika razlika. Uostalom, Portugal bilježi mali mali pad po glavi stanovništva, no u Mađarskoj to bilježi porast, ali je velik put još pred njima. E, još jedna stvar u izvješću, no ne vidi se ovdje na slajdovima, to je da tih 24, odnosno 25 i nešto kilograma predstavlja e, promet od 54 milijarde, dakle trošak za kućanstva od 54 milijarde, što predstavlja opet lagani porast, ali porast ipak od 3% u vrijednosti, a 4% u količini. Još jedna opaska glede raspodjele po državama. Španjolska, Italija i Francuska predstavljaju 55% ukupnih e, troškova kućanstava, a u biti predstavljaju oko 30% stanovništva, ukupnog stanovništva. I zadnji zaključak o potrošnji Dakle, oni proizvodi koji se najviše troše su tuna, losos, bakalar i ta četiri proizvoda predstavljaju i dakle e, jednu četvrtinu potrošnje kućanstava. Još jedno, ovdje su proizvodi koji su prvenstveno Evo još par riječi o razvoju cijena koje se obrađuju u ovom izvješću. Vrijedi primjer da između 2010. i 2013. cijene ribe, mesa i drugih prehrambenih proizvoda su porasli i istim ritmom. To je ovaj prvi dio grafikona. Međutim, zanimljivo za naš sektor jeste da je od 2013. godine cijena prehrambenih proizvoda i mesa su zabilježen blagi pad, dok je cijena e, ribe i dalje nastavila rasti. Ovdje privlačim vašu pozornost na činjenicu da se ovdje ne radi o cijeni po kilogramu, već o indeksu. A 2010. je referentna godina. Dakle, vidimo da od 2013. je došlo do e, odvajanja proizvoda ribarstva i akvakulture. Evo predsjedniče, još jedan zadnji e, slajd. Naravno u izvješću ima puno više informacija, ali trebate znati da 2015. godine Europa predstavlja 54, to je 54 milijarde eura za Europu. Potrošnja ribe bilježi rast, što je dobra vijest. To je dakle proizvod koji očito zanima i zadovoljava sve broj potrošača. Cijena cijene su porasle 2010. do 15. i to za više od 13%, što je iznimna činjenica za prehrambene proizvode i da to vrijedi istaknuti. Zatim, unutarnja proizvodnja, kad govori o taku i kvotama i pristupu resursima, imamo osjećaj da padamo, padamo, ali je proizvodnja e, zabilježila porast od 2013. na 2014. i e, ova samodostatnost e, je sve veća i dolazimo do ovisno tumačenju, do povijesno visokih rezultata. Dakle, predsjedniče, ovo izvješće dolazi do čitavog niza dodatnih zaključaka koje možete pročitati u izvješću. Ja sam ovdje napravio određeni odabir. Ne znam da li su to one stvari koje ste vi htjeli čuti. Trebate, evo, samo da vam kažem da u dvoranima još nekoliko primjera, papirnih primjera, no u svakom slučaju pozivam vas da eh, odete na mrežnu strancu koja je, čiji je pristup apsolutno neograničen besplatan i doista se lako može koristiti ovom mrežnom strancom za sve nas. Hvala predsjedniče. Hvala vam, gospodine Rambo na ovom izlaganju. Da, možemo, možemo zapljeskati na ovom ostvarenom radu. Y a t des, des remarques de li primjedbi od strane kolega, komentara? Nema. Evo, još jednom vam zahvaljujem. Jesi završio spavanjem? Probudio se? Ajde, Werner, izvoli. Ja, Alan, ich habe mich ganz äh, intensiv... Da, ne. Bio sam doista maksimalno sredočen na ovo izvješće. I htio sam podijeliti jednu kratku vijest. Kada je riječ o svjetskoj proizvodnji ribe i akvakulture, potrebno ipak e, nahraniti 7 milijardi stanovnika. Evo, saznali smo da Europa, kada se radi o akvakulturi i ribarstvu, Europa je tu mali igrač, jer smo tek na četvrtom mjestu, 38,8% za otpada na Kinu. Dakle, za ribarstvo i poljoprivredu. akvakulturu i poljoprivredu. Zatim tu su Japan, Indonezija, Indija, a mi smo tu sa 500 milijuna potrošača. Prosječno u Europi se troši, dakle, jede 25,5 kilograma ribe, to je ima puno proteina i riba je općenito u svjetskoj prehrani jako važna, a mi imamo prosječnu potrošnju 20 kilograma godišnje e, kad se podijeli na 7 milijardi stanovnika. Dakle, ako možemo zaključiti nešto, to znači da je to svjetska proizvodnja od 148 milijardi tona. Ja bih doista želio znati što to točno znači za naše tržište. Ne želim previše duljiti kako ne bih monopolizirao riječ. Možete li nam odgovoriti eventualno na ovo pitanje? Priznajem da nisam sve zbrajao i provjerio sve elemente. No ne vidim gdje je ta spona između europskog tržišta i ostatka svijeta. Ispričavam se. Äh, Možemo o tome kasnije raspravljati. Ali mi imamo našu eksternu dimenziju, imamo čitav niz partnerskih ugovora sa mnogim drugim zemljama i to posebno u trećem svijetu, a to onda igra jednu dosta veliku ulogu. I e, mislimo da je evropsko ribarstvo u to debelo involvirano. I e, prema tome pitanje kako ćemo se mi nositi s tom odgovornošću koju u vezi s time imamo u cijelom svijetu. Pa evo, ako možeš, možeš odgovoriti sada, Kristijane, ali možemo to uzeti za temu na, tijekom neke druge rasprave. Ne, razumijem sam. Dakle, kada govorimo o, o uvoznim proizvodima ili proizvodnji e, zajednice, dakle, to pokriva aktivnosti i brodova koji e, ribare pod e, zastavom Unije. Dakle, evo, možda vam to može pomoći, dakle, da razjasnimo stvari glede brojeva, brojki. Dakle, kada se kaže da je proizvodnja zajednice, ispričavam sad ne raspolažem točnim e, podacima, dakle tu se radi o više milijuna tona, dakle proizvodnja od 6,15 milijuna tona, to obuhvata aktivnosti europskih e, plovila izvan područja naših mora. Dakle, zato imamo na malim pelagijskim vrstama jako e, tu smo, tu imamo viškove jer proizvodimo i izvozimo 25% onoga što proizvodimo. Hvala Kristjane, najviše hvala. Sada prelazimo, dakle, ukoliko slažete na točku 17. dnevnog reda. Tu se radi o javnom saslušanju na temu zaštićenih morskih područja pridati vrijednost biološkoj raznolikosti ako sustavima u svrhu promicanja plavog gospodarstva. je dakle velik program. I bilo bi dobro da kažete kolegama iz komisije Znate, uvijek, on, ponekad kasnimo, a ponekad nam se desi da ranimo. Evo ga, sad smo uranili, a Roberto Delgado još nije stigao. Tako da ćemo morati čekati da on dođe, jer je on taj koji predstavlja ovu temu u ime komisije. Dakle, napravit ćemo stanku, petminutnu stanku, nemojte se udaljavati, molim vas. Čekamo gospodina Delgada. zahvaljujem Bon, les amis, même si Monsieur Delgado n'est pas arrivé, on va commencer quand même. Drage kolege, ako gospodin Delgado ne dolazi, odnosno ako nije došao, ipak ćemo početi. On će izlagati kasnije. S'il vous plaît. Madame Despina. Pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia.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 MPA važni za zaštitu morskog područja, no trebamo zajamčiti ravnotežu između zaštite okoliša i ljudskih aktivnosti na moru. Dakle, tijekom ovog, eh, ove rasprave raspravljat ćemo o eh, ovom pitanju zaštenih pomorskih eh, područja u okviru održivog ribarstva. Dakle, možemo odmah započeti sa gostima koji će svaki imati na raspolaganju 10 minuta. Dakle, molim sada profesora Emanuela Gonsalvesa A, gospodin Delgado je stigao. Dakle, obraćam se ponovno gospodinu profesoru Emanuelu Gonzalesu, potpredsjedniku Marija i profesoru u Univerzitetskom e, institutu iz Lisabona u Portugalu da nam e, se obrati. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ja ću vam reći nekoliko riječi o sadašnjoj situaciji zaštićenih morskih područja te spomenuti neke faktore. Postoje brojne e, definicije zaštićenih morskih područja. Ovo je definicija preuzeta iz Konvencije o biološkoj raznolikosti. Zaštićeno morsko područje je mjesto gdje imate jedno određeno područje koje je zaštićeno radi očuvanja e, u dijelovima ili cijeloj. i dakle uključuje i biljke i životinje i staništa. Smješteno je pod vodom i to je regulirano propisima. Dakle, tu su ljudske aktivnosti strože regulirane nego u okolnim područjima, a sve to u cilju očuvanja. I mm, svrhe su očuvati bioraznolikost i e, promovirati održivi ribolov, iako postoje drugi ciljevi poput recimo turizma. Zašto trebamo e, zaštićena morska područja? Pa zbog toga što su naši oceani u opasnosti. U proteklih sto godina ljudi su utjecali, čovjek je zapravo utjecao na oceane, na način koji do sada su bili nezamislivi i e, znanost je pronašla pouzdane dokaze da uništavamo život u oceanima i općenito na planetu a oceani su stvarno ozbiljno narušeni Znamo koji su uzroci, mm, pretjeran je izlov e, riba, ne prate se znanstveni savjeti, destruktivne e, ribolovne prakse koje su visoko profitabilne i zakonite, nezakonit neprijavljen e, ribolov te odbacivanje ulova i međunarodne flote koje su ekstremno mobilne, industrializirane, samostalne i lako se kreću s jednog mjesta na drugo. I to sve, sve te aktivnosti su pogoršane E, problemima koji proizlaze iz e, poljoprivrednog, industrijskog i urbanog razvoja, zatim imamo istjecanje nafte i istjecanje balastnih voda. Osim toga, klimatske promjene stvaraju još veće probleme našim oceanima. E, statistički podaci o problemima u našim oceanima se razlikuju ovisno o tome koga pitate, no postoji znanstveni konsenzus da se stvari moraju promijeniti. Ako e, želimo stvari pojednostavniti, u proteklih sto godina e, oceani u kojima se lovilo na održiv način e, od strane malih flota, sad u tim oceanima, sad su ti oceani prazni i iskorištavaju i ribulovi preveliki broj brodova. Međunarodna zajednica je dogovorila ciljeve kako bi riješila neke od identificiranih problema i to uglavnom kroz provedbu zaštićenih morskih područja. Um, ciljevi za bioraznolikost iz Aichija traže da se e, traže da 10% oceana bude zaštićeno morskom području do 2020. No trenutačno tek 4% mm, oceana je zaštićeno, a tek je 1% oceana su područja u kojima e, postoji potpuna zabrana ribolova. Zatim na tisuće vrsta e, kitova, morskih pasa, raži i riba su nezaštićene u svojim staništima. Ovih 4% je ostvarano u proteklih nekoliko godina time što je e, definiran veliki broj morskih e, zaštićenih područja. I tek neki od njih su područja u kojima je potpuno zabranjen ribolov. To su ovo što na karti vidite obojano u zeleno, a ovo žuto E, su dakle mješovite, mm, mješovita područja, dakle područja u kojima je dozvoljena neka vrsta ribolova. 94 tih podru, u 94% tih područja dopušta e, ribolov, tako da nije zaštićen cijeli ekosustav. Kao što znamo, postoji e, područje, na primjer, dakle, grabežljivci na vrhu hranitbenog lanca, dakle morski psi, tune, kitovi, delfini, oni nisu otporni i e, zapravo su još ranjiviji na klimatske promjene. Tako da kako ćemo, e, zapravo što mi štitimo i kako mjerimo učinak? E, koristi ovih posebnih zaštićenih morskih područja u kojima je potpuno zabranjen ribolov su dobro proučene i definirane, dakle tu se stvara takozvani efekt e, rezervata. Povećava se biomasa, gustoća nasiljenosti, dimenzije te diverzitet e, te raznolikost morskih zajednica. a to onda se prenosi i na druge vode u kojima se lovi riba, ali u principu to dobro funkcionira kada se te mjere pravilno provode. Stoga moramo e, definirati što to zapravo štitimo, budući da većina tih morskih zaštićenih područja e, su dakle se koriste za više svrha i imaju više struke zone sa razno raznim e, pravilima. Kako bismo riješili taj problem, nedavno smo razvili sustav klasifikacije koji se temelji na propisima koji omogućuju različite razine zaštite. Učinak tih aktivnosti na e, okoliš na temelju učinka tih aktivnosti na okoliš možemo klasificirati te aktivnosti e, na temelju očekivanog učinka. Nisam sada imao vremena da vam to stavim na slajdove, ali ću vam rado pružiti dodatne informacije kasnije ako želite. Uglavnom, otkrili smo kritična, ključna obilježja koje utječu na učinkovitost zaštićenog područja, dakle veličina, bolje da su veća nego manja, zatim e, starija imaju bolje rezultate nego mlađe, potpuna zabrana ribolova je bolja od djelomične zabrane, zatim provedba je bitna, propisi su ključni, i mora postojati jedno područje u kojem je potpuna zabrana ribolova a do, je da i područje koje ima djelomično dopušten ribolov ima bolje rezultate ako se nalazi kraj područja u kojem je ribolov potpuno zabranjen. Zatim dobro upravljanje te uspostava mreža. Stoga ekološki dosljedne e, i povezane mreže zaštićenih morskih područja su ključne kako bi se zaustavila sadašnja degradacija oceana i kako bismo se uspjeli nositi sa učincima klimatskih promjena. Održivost ribarstva će ovisiti o tome hoće li e, jedan e, značajan dio oceana biti e, zaštićen na pravilan način kako bi se mogao ponovno izgraditi prirodni kapital. Hoće li Europa u tome uspjeti? Eto, to je prema mojem mišljenju relevantno pitanje za raspravu. Nove tehnologije nam omogućuju da imamo puno transparentniji način praćenja ribolovnih aktivnosti u oceanima E, imamo dakle jednu inicijativu Ocean Watch e, koja prati zapravo sve te aktivnosti. Konvencija o biološkoj raznolikosti je značajan e, doprinos koji pokazuje gdje bismo mogli usredotočiti naše napore. Ti i ostali znanstveni procesi jamče da Mm, najbolje dostupno znanje se prenosi na političare i na zakonodavce. No, zakonodavci su ti koji moraju djelovati. E, problem je hitan. Vodstvo i vizija su ključna za prikupljanje podrške građana te e, civilnog društva koji mogu onda inzistirati na promjenama. Ako nastavimo po starom, to će biti neopravdano imamo više, e, imamo mnogo informacija i moramo djelovati odmah. Naša budućnost će biti definirana klimatskim promjenama i to nam je svima jasno. Utjecat će na sve kontinente i na sve oceane i naravno ne staje na granicama zaštićenih morskih područja. E, znanstveni savjeti, znanstvena mišljenja traže da se poduzmu sljedeći koraci kako bismo uspjeli. Dakle, integrirati klimatske izbjegli, klimatska skloništa u mreže morskih zaštićenih područja, zatim podržati i osnažiti tradicionalne prakse te mali ribolov, te iskoristiti nove tehnologije. Dakle, moramo učiniti što više i to djelovati brzo ako želimo e, stabilizirati ribarske prakse, ako želimo zaštititi naš okoliš, iako želimo zaštititi naše vrste zajedno sa staništima o kojima ovise. Hvala vam. Äh, Hvala lijepo profesore Konsalves na ovom izvišću. Vi i e, dalje ćete sudjelovati u našem savjetovanju, o tome kako možemo bolje iskoristiti ekosustave i zaštićene pomorske zone kako bi poticali plavo gospodarstvo. A sada sljedeći je na redu gospodin Rock Owen, on je iz Nizozemske i gospodin Rock je savjetnik u Znanstvenom institutu Nizozemske. Mi se veselimo vašem izvješću. Hvala lijepo. Najpše hvala što ste me pozvali danas. Ja ću govoriti o utjecajima zaštitnih morskih područja iz točke, točke gledišta ribarstva. Dakle, Fishnet je nizemska ribarska organizacija koja ribari u Engleskom kanalu i prvenstveno smo fokusirani na Sjeverno more. Kao što znate, Sjeverno more je visoko produktivno more i govorit ćemo o ribarenju, ribarima koji imaju dugu, dugu ponosnu tradiciju, zajednica, obitelji. Očuvanje okoliša također je jako važna tema i koja budi brojne emocije. Danas želim prvenstveno da evo, uđemo Zađemo u dubinu koliko je god moguće u 10 minuta. Dakle, prvo ćemo razmatrati čemu služe MPA, koje su, koje su ograničenja, zašto se mogu koristiti, prvenstveno na sjevernom, u Sjevernom moru, zatim kvantifikacija utjecaja na ribarsku industriju i želimo pokazati da imamo na raspolaganju instrumente kojima trebamo bolje upravljati i naći pravu ravnotežu između prirode, očuvanja i reprodukcije. Dakle, u okviru zajedničke ribarstvene politike na Sjevernom moru imamo dobre pozitivne trendove i za razliku od nekih e, mišljenja zaštitna morska područja nisu često korištena, odnosno nisu najbolje prilagođena za ove namjere. Dakle, čemu služe zaštitna morska područja, MPA? ovdje ću pokazati. Dakle, ovo su neki primjeri ranjivih e, vrsta, kao što se vidi u Sjevernim morima. Ovdje su neke fotografije nekih organizama koji rastu u priobalju nizozemske, no tu su i utjecaji plime i osobito mm, evo tu vidimo ovu boju koju pokazujem i tu, je, tu se radi prvenstveno o pješčanom dnu. Dakle, potegače i e, utjecaj na prirodu imaju veliki utjecaj na zajednice i na staništa. Ovdje imamo jedan lokalitet Natura 2000 u Norfolku u Engleskoj i tu se zajednica prilagodila staništu i može se brzo poravljati od ribarenja. Moja zamostupljenja. Dakle, kako protumačiti dobar ekološki status u tako namišnjim e, staništima i kako tumačiti i analizirati ribarenje u e, jedan e, pristup iz projekta Benfis koji koji se tiče provedbe MSRD-a. Ovdje imamo protokol i trenutnu biomasu koja odražava frakciju biomase KV. Ovo je ciljna razina koju želimo održati, u ovom slučaju to je bilo dosta ambiciozno, to je bilo točka 0,9%. E, uznemirenja su poremetila metriku i tu imamo dakle razdoblje oporavka koje je ovdje označeno i na temelju ovoga svega možemo vidjeti koliko je potrebno vremena da se oporavi ovo razdoblje. Dobro, pokušat ću govoriti malo sporije, hvala. Nadam se da ćemo svi proći sve slajdove 10 minuta. Dakle, ako pogledamo ovu prethodnu stvar, možemo ovo koristiti da vidimo koji su kritični promjećaji. tu su različita staništa i različita ribarska oprema koja može omogućiti da se održi integritet e, morskog dna. Ovdje imamo zadani cilj 8. Dakle, u slučaju potegača na E, pješčanom tlu, to je 2,17 puta godišnje. 2,17 godišnje, dakle, ako se toliko puta to koristi, onda se može održati stanje morskog dna i staništa na ciljnom nivou. Ovo je nešto što još nije objavljeno, bit će objavljeno ovog tjedna ili idućeg u stručnoj literaturi, dakle, kada vidimo analiziramo ove fotografije vidimo da 90% ribarenja se dešava u manje od 50% područja i 37% e, područja nikad nije bilo e, nikada nije korištena protegača u zadnje tri godine. Dakle, situacija nije toliko jednostavna jer se područje koje treba analizirati E, je povećano, no opet ne ekološki utjecaj ovoga svega, moguće poboljšanje unutar MPA e, uz eventualnu deterioraciju situacije na drugim područjima moraju biti svi uzeti u obzir, osobito kada se zatvaraju, e, kada se zabranjuje ribarenje u nekim područjima. Ovo je velik problem koji se e, često previdi u brojnim političkim analizama, no to ću morati preskočiti zbog e, nedostatka vremena. I sada imam samo Mogućno da spomenem e, ostale instrumente koji mogu umanjiti utjecaj e, za MPA, kao što su inovativne mreže. Ovdje imamo e, povlačne mreže poput ove koja se prikazuje na ekranima. Dodatna prednost ovih mreža jeste da imaju utjecaj pozitivan utjecaj ne samo u zaštićenim morskim područjima, već u svim područjima gdje se koristi. No, moram preći na drugi dio prezentacije. Dakle, ribarska industrija suočena je sa prostornim restrikcijama, bilo se radi o MPA ili obnovljivim e, energetskim e, područjima, instrumentima. Dakle, tu su e, vjetrofarme, prirodni rezervati u Sjevernom moru. Dakle, sve je veća opasnost da će se morati ribariti na uskom području, kao što je već najavljeno, no da li se može kvantitativno izraziti utjecaj na ribarenje? E, jedna stvar koju koristi industrija jeste, jesu vrijednostne mape. Evo ovdje imamo isto područje, Norfolk u Engleskoj, crne točke označavaju tro, ovo, trogodišnje razdoblje i ovdje ovdje se napravi razlika između različitih segmenata nizozemske fote, jer ovo, ovo pokriva cijelu fotu. Dakle, evo još jedan važan korak u ovom smjeru jeste pojedinačna analiza e, stres, e, stres levela. Dakle, tu se radi o procentu godišnjeg iskrcaja na određenom području i postoji mogući šest scenarija koji se prikazuju na ovoj karti. E, tu se analizira utjecaj e, na određene skupine ribara u svakom od ovih šest scenarija. Ovdje su neki od rezultata, tu su nizemska, danska i njemačka flota prikazane. Stres level prikazuje, prikazan je e, kodom bojama Autor Tosan Šulcer zamolio me da vam naglasim da rezultati nisu u potpunosti e, provjereni, ali instira na tome da su dosta poznani. I to pokazuje dakle u različiti utjecaj različitih scenarija i isti scenarij unutar, e, dakle bilo ovisno o tome da li se gleda horizontalno ili vertikalno, dakle različiti scenariji ili isti scenarij unutar jedne flote. Ovdje imamo isti slučaj, evo, samo želim pokazati da je ovo drugačiji način da se pokazuje ista stvar, ovo je stres level za uh, ribarske luke, one u nizozemskoj nisu narančaste boje zato što volimo narančastu boju, već zato što više na njih utječe ovaj e, scenariju nego na njemačke flote. Trebate znati da su ove brojke zastarjele, ali samo sam htio ovo prikazati da vidite razgledanje među zemalja. I konačno, poruke koje trebate zadržati danas je je ribarenje jako ograničeno prostorno i to sve ovisi o, i o staništima, no kako je to utjecaj može imati na očuvanje prirode, prirodnih staništa. E, tamo gdje imamo ciljeve očuvanja prirodnih staništa, trebamo koristiti najprikladnije instrumente da se to ostvari. To može biti zaštićeno morsko područje ili nešto drugo i moj šef uvijek kaže trebamo vidjeti što, zašto i kako trebamo zaštiti. Sad imamo kvantitativne instrumente koji nam omogućuju e, stvari, to može biti od velike pomoći da se vidi do koje mjere ekološki statusi mogu pomoći u određivanju zaštićenih morskih područja i da li je potrebno poduzeti neke dodatne mjere ili ne. premještanje e, ribarenja, dakle potrebno je bolje gospodaranje time, E, analiza ekološkog utjecaja unutar i izvan tog područja i izbjegavanje e, zatvaranja i e, ribarenja u određenim područjima i konačno trebamo koristiti ove kvantitativne instrumente da vidimo kakve to posljedice može imati na ribarenje u određenom području. Hvala. Evo ovdje su još neke reference hvala. Gospodine von Brockhofen, to je bilo jako zanimljivo jer ste upravo analizirali područje Sjevernog mora mi smo premali raspravu o višegodišnjem planu upravljanja za stokove, pridane stokove u Sjevernom moru. Pa je to sve jako dobra nadopuna. Sljedeći predavač je profesor Henik von Nordheim on je voditelj odjela međunarodne zaštite mora u Njemačkom saveznom uredu za zaštitu prirodu. Dakle, u neposrednoj blizini moje domovine, dakle grada u Njemačkoj iz kojeg ja dolazim, dakle otok Rüge na Baltiku i imate riječ, izvolite. Hvala lijepo. Predsjedavajući svima dobrodošli. Ja sam se pitao da li da govorim na engleskom ili njemačkom i na kraju sam odlučio govoriti na njemačkom. Pa prema tome, oprostite, ali ja ću se sad, evo, odmah prešaltao sam se na njemački i kao što je već naš predsjedavajući rekao, ja sam doista njemački savezni, državni službenik saveznih službi, naime već 25 godina radim za njemačko ministarstvo, odnosno e, to je zapravo naša krovna organizacija, a mi spadamo kao Savezni ured za zaštitu prirode, u, mi se bavimo zaštitom i arktičkih područja, ne samo Sjevernog mora, ali kompletno svega. I danas ću se zapravo koncentrirati na ono kako bi trebalo bi zapravo propisi o ribarstvu se od, odražavati u idealnom slučaju na zaštićena pomorska područja i zapravo stanju za koje se nadam da ćemo ga za koju godinu u Europi dosegnuti. Kolega Konzalvis je već neke stvari u svojoj prezentaciji e, razradio, pa ću ih ja samo kratko spomenuti. Dakle, da vrlo kratko sažmem koji su glavni ciljevi zaštićenih pomorskih područja u Europi i Europi, ali i globalno. Vidite, to je u više međunarodnih konvencija kao Helkomove, Osporove, Barcelonine, Naturi 2000. U svim tim konvencijama je to već rekapitulirano. Prvo, zaštita vrsti i biotopa ili habitata, zatim zaštita prirodne dinamike u morskim sustavima i procesa prirodnih, zatim zaštita bioraznolikosti od negativnih utjecaja ljudi i izgradnja ekološki koherentne mreže. Natura 2000 je recimo najbolji mogući primjer za to, a osim toga trebaju nam zaštićena pomorska područja pomoći da povećamo ekosustavnu učinkovitost u moru kao i otpornost njihovu, dakle otpornost, na engleskom se koristi uvijek ta riječ resilience, tu otpornost tih osjetljivih sustava na sve utjecaje. Dakle, zaštićena pomorska područja imaju čitav niz pozitivnih osobina koje su sad već u desetinama publikacija diljem svijeta iznesene i dokazane. U tim MPA-ovim, tim zaštićenim područjima su se općenito veće i starije životinje E, mogle zadržati koje su onda utvrđeno to da ih ima i one proizvode više ikre, više jaja, više larvi, ličinki i više riba e, dakle proizvedu. I onda jasno dolazi do izvoza tih te riblje mlađi, iskre, ali i riba mladih u susjedna područja. Dakle ima više individua, sva bilo koje populacije, bilo koje vrste koje se pronalaze u zaštićenim područjima Prosto područja zaštićena imaju veću raznolikost, bioraznolikost i veću biomasu ukupno. I mi zapravo doživljujemo kako se prirodne biocenoze, dakle životne zajednice ovdje ustanovljuju, koje onda dijelom recimo, kao recimo području velikih grebena Great Barrier Reef reguliraju jer ih onda ne maltretiraju neke vrste kao recimo morski ježevi u pretjeranoj mjeri jer sve je u ravnoteži. Ili primjerice neke vrste alge koje imaju jako, jako dug životni vijek i to ćete tamo naći koje su na drugim mjestima gotovo već izumrle. I zatim još jedna bitna stvar u vezi ribarstva u zaštićenim područjima ne bi trebalo biti uopće ili jedan jako minijaturni usputni ulov e, drugih vrsta, vrlo često zaštićenih riblja vrsti, recimo ribljih vrsti zaštićenih u okviru konvencije Natura 2000 ili nekih drugih ptica ili drugih organizama kao što su kornjače i slično. E, u svakom slučaju, zaštićena područja pokazuju isto tako mogućnost da se na tlu morskom ponovno vrati trodimenzionalni greben i trodimenzionalnost ako izostanu aktivnosti koje su to uništile. Moji kolege su već govorili puno o važnosti mreža jer zaštićena područja imaju smisla samo ako su u mrežama umreženi i kroz te mreže djeluju i međusobno pa na taj način štite našu ukupnu životnu zajednicu na planetu čitavom. Natura 2000 je još jedan primjer takve neklasične sjajne mreže za zaštitu. I na kraju da vam kažem nema jedno područje, zaštićeno područje morsko ono jedno, nego su ono zapravo podijeljena na čit, preko čitavom svijetu. IOCN ima samo šest recimo navedenih različitih kategorija zaštite koje idu od one najžešće zaštite do one koja se, koje se može recimo vršiti neke male gospodarske djelatnosti. A one najstrože zaštićene su one no take zone gdje se apsolutno ništa ne smije loviti na bilo koji način. Dakle, imamo različite stupnjeve, ma ne šest, imaju šest osnovnih kategorija, ali ima 20 najmanje podskupina u tome. I vrlo često se to odnosi recimo i na ono kako se ograničenje primjerice prolaska brodeva, naravno ribarskih e, aktivnosti ali imate područja u kojima je privremeno dozvoljeno neka vrsta ribarstva i to su onda slabije ili manje zaštićene zone koje to predviđaju. A na kraju krajeva onda imate i regionalno i nacionalno posebne i individualne, da tako kažemo, vrste zaštite i vrste zaštićenih morskih područja. A sad da vam pokažemo do čeg smo mi uspjeli doći u Europi, šta smo postigli do sad. Pogledajte Baltičko more, tu je imamo međunarodnu organizaciju HELCOM koja je od 1993 uspostavlja jednu mrežu zaštitnih mehanizama. I ja sam deset godina sam to predvodio i Baltik je sada već ostvario onaj cilj za prvih deset godina. Drugim riječima oni su onaj globalnu zadaću za tu regiju već i prevršili onih ciljeva koji su im zadani. Mi smo došli na 11% preko pokrivanja cila. Onda imamo istočni Atlantik, za to je Oslo, Paris, e, komisija nadležna i tamo sudjelujem i samo dijelovi, to je ogromno područje, samo dijelovi tog područja su europske vode i tamo se gradi mreža Trenutno smo došli do 6% pokrivenosti područja našom mrežom, ali kad pogledate to koliko je, ta, koliko je to područje ogromno i koliko je veće, od recimo Baltika seže gore do sjevernog pola, onda možete shvatiti je razmjer te zadaće. Posebnost toga je da tu imamo područja koja moramo recimo i obilaziti, recimo baš područje oko Azora, moj kolega Ricardo to dobro pozna jer smo to ranih godina rada na tome zajedno razvijali cijeli taj plan. Tamo je čak etabliran recimo ne samo no take nego zona nema bez prolaza u kojoj nijedna zemlja na svijetu nema nikakve ingerencije ne smije tu prolaziti, toliko je strogo zaštićeno. A sad ne želim ulaziti u sve detalje Barcelonske konvencije. Vi svi znate da je da ste nakon Barcelonske konvencije svi dobili nacionalne zadatke, dakle do 2020. prema tome 10% svačih naših nacionalnih voda mora biti potpuno zaštićeno i to u nekim dijelovima Europe gotovo teško da ćemo postići, ali čak i ako uspijemo to ostvariti, cijeli taj proces ima smisla samo onda. Ako ta zaštićena područja ne skupljamo samo kao što recimo kolekcionari skupljaju marke ili, ili novčiće, nego zato ako su ta ta područja povezana i onda učinkovito zaštićena jer samo to ispunja svrhu i time dolazim do ono kritične točke ovog cijelog predavanja. Ako pogledamo, sad idemo natrag na ovu OSPAR kartu, dakle ovo što podlježe komisiji Oslo Paris. I kad pogledate i idemo izumirati ove međunarodne područja tu, onda vidite da su za istu regiju nadležne dakle ribarske organizacije, to je ribarska komisija za sjeveroistočni Atlantik, ona je dopustila ove, vidite, rubna područja na kraju da se tu smije ribariti. Drugim riječima, u međunarodnim vodama se zaštita mora prije realizirala nego onim našim europskim vodama koji su nam pred pragom. Jer vidite gdje su oni, oni su samo s kraja dali te male zone, a ostalo je sve zaštićeno. I e, vidite, oni su to lakše uspjeli nego što mi možemo u našim manjim, puno manjim vodama nacionalnim. I sad zato pogledamo ovaj barometar kojeg je komisija objavila. Pogledajte samo desni stupac. Des, crvena, crvena područja pokazuju gdje se koja zemlja članica nalazi i koliko je daleko od toga da adekvatna zaštićena područja, područja provede, etablira, čuva i da provodi na taj način kompletnu direktivu i cijelu regulaciju o habitatima i ostalom. Mislim da je Njemačka bila 2004. prva država Europske unije koja je čitav set tih odredbi nacionalnih predstavila, zatim je išla Nizozemska, Estonija, Danska, a ostale zemlje su zaista zaostale u realizaciji, implementiranju toga. Pitanje zašto na to je lako odgovoriti. Kad pogledate njemački primjer, to sve na prvu zvuči sjajno što vam ovdje govorim. Ja sam jako ponosan jer sam u tome aktivno sudjelovao. Ali kad onda nakon toga pogledam koliko i kakvih, kakve regulaciju mi imamo de facto na snazi u Njemačkoj, situacija drugčije izgleda. U Njemačkoj imamo 45%, to je sve ovo zeleno tu obojeno, u Sjevernom i moru i Baltičkom moru smo stavili pod zaštitu. Dakle, 45% naših morskih područja a znači, ali samo u vrlo maloj mjeri je tamo regulirano pitanje ribarstva. Zašto? Ostanimo kod Sjevernog mora, to je isključiva ekonomska zona Njemačke, uspostavljena 2006. i tu podaci o nadzoru plovila se u toku cijele godine pribrajaju, skupljaju i onda vidite da to čitavo morsko područje i međunarodne flote tu ribare, ali i njemačke flote. Ima jako malo područja, dakle one glavni putevi pomorski koji vode prema našoj najvećoj luci Hamburg i gdje je najveći pritisak naravno, ili onaj pojas oko otoka Helgolanda u Sjevernom moru. Tu jedino je zaštićen, nema ribarstva. Ali neću vam sad da vam kažem još nešto o njemačkim zaštićenim područjima koja su ovdje upisana samo kao isključiva ekonomska zona. To je moje izravno područje rada. Dakle, to se, u kojoj mjeri se to preklaba sa potrebama za korištenje mora. Mislim da je to situacija u mnogim zemljama u, u, u Europi. Recimo, ovdje imamo i druge gospodarske interese, ne samo ribarstvo. Recimo, tu imamo vjetroelektrane ili imate vrlo često usred zaštićenih područja provedene elektrokabele ili druge pipelineove za plin ili naftu. Vojna područja za vježbu, vježbališta različita ili recimo mjesta gdje se padi, vadi pjesak iz mora i tako dalje. Dakle, razni gospodarski iznosi. I vidite, ovo što, na ovoj slici vidite što je tamnije obojeno, tu se više i češće lovi. Na ovim crno obojenim područjima tamo se 10 do 15 puta recimo prolaze u jednoj godini cijele flote onih kočara koji idu po samom dnu i povuku sve živo i sve pobiju. To je ono što si i to s tako ogromnim tehnik, tehnikom koja je prije sto godina bila nezamisliva. Znači sa svim tim je praktički nemoguće regulirati to da bude zaštićeno područje kad su te gospodarske aktivnosti do te mjere jake i tamo se odvijaju. Sad ću vam reći šta Njemačka trenutno priprema kako bi to ubacila i onda i u europski proces. I zato smo i da tu stvar malo poboljša. Mi smo već počeli voditi međunarodne konzultacije o tome. Ovdje vidite još jedan puta zaštićeno područje s njemačkom isključivom e, ekonomskom zonom. I gdje god je nešto žuto i zeleno, to govori da tu ne treba biti nikakvih gospodarskih djelatnosti prema našem prijedlogu to su prvenstveno riječ da se zabranjuju sve bilo kakve alatke koje dotiču dno mora. Dakle, na više od 55% zaštićenih područja nećemo uopće e, želimo zabraniti kompletno vrše i zamke, zatim pridnene parangale, jer posebno jednostruke stajačice koje dotiču ili su fiksirane, ukotvljene na moru u ukupno 11% područja će biti za neke vrsti na vrste ribarenja, a ovo je recimo naše područje koje predlažemo 0,3% je apsolutna zabrana non take. Ništa što ide pridneno, ni povlačne mreže, ništa. Ni stajačice, ni potegače. Ali kao što smo rekli, nadamo se da ćemo početkom sljedeće godine dati u adekvatnim gremijima naš prijedlog te, te regulacije propisa, recimo s skupini i imamo isto tako regulaciju koju bi htjeli provesti za rekreativne ribiče. Trenutno je to isto nešto predmet velikih kontroverskih sporova u Njemačkoj, ali mi to guramo. evo, zato sam, tako sam vam odgovorio zašto još nismo došli do toga da zaštitimo u cijelosti ta područja. Jer mnoge zemlje su uspjele unaprijed te pregovore voditi i onda prije nego što su proglasili zaštićena morska područja su tu već imali zabranu svih tih gospodarskih djelatnosti, a mi nismo. Mi smo prvo proveli 2004. sve proglasili prema evropskoj zakonodavstvu zakonima, a nismo još ništa de facto u realnosti proveli. A sada da vam govorim nešto što se u Europi već dugo zna i što je zapravo naša inspiracija i onaj geslo, moto za kojim se vodimo. Ako hoćete imati jedno održivo ribarstvo koje je, stoji u harmoniji živi zajedno sa zaštićenim područjima i koje istodobno ribarstvo čuva, dakle riblje stokove e, čuva, onda nećete moći izbjeći, a da se ne, ne postupate po načelu predostrožnosti. Isto tako znate da ćete morati ograničiti vrlo strogo ribolovne napore i da je to, mislim, znate, jer to se redovno u raspravama Europskog parlamenta tematizira i o tome govorite. Dakle, svjesni ste toga. A osim toga nećete uspjeti, a da ne e, uvedete kontrolu da se vidi koji se konkretno ribarska ribolovna oprema koristi, da se ne bi one zabranjene stvari koje imaju preveliki e, prilov, da se to ne bi koristilo. Ovo što ste sada već odlučili, a to je da se nametne kao zakonska obveza zabrana e, Dakle, dakle, da je obaveza kompletnog iskrcaja, to je već jako, jako dobar korak. Ali mi znamo da morate ići dalje da bi dali šansu tim stokovima da se oporave. Znate koliko su loše stoje E, stokovi mnogih e, riba, pa čak i onih najtemeljnijih kao što su osliči, ne samo bakalar. I znamo da morate puno, puno dalje da biste te štete otklonili E, pogotovo tamo gdje su gotovo izumrle neke, neke vrste kao recimo e, specifične baltičke jegulje u istočnom Baltiku i tako dalje. Ali da dođemo sad da se vratimo na ekološki pristup. Ekologija dolazi iz grčkog i zapravo znači oikos i logos, znači znanost o zajedničkoj kući. I ona nam najbolje pokazuje vrlo brzo kolike su granice onog dokle možemo opterećivati našu zajedničku kuću, pa tako i našu zajedničku morsku kuću od koje mnogo, mnogo čemu živimo. Prema tome, jedino tako ekološkim pristupom i načelom predostrožnosti možete doći do one koncepcije koja potiče plavu ekonomiju. Jer samo tako ćete moći funkcionirati i ne pretjerano opteretiti naše resurse. Ako to ne budete poštivali, ako to ne budemo svi poštivali naravno, onda će kompletno ribarstvo u Sjevernom moru, Baltičkom moru, Sredozemlju izumreti, jer jednostavno će biti tako negativne posljedice zbog pomora stokova da, da neće biti ni pomorstva ni mnogo čeg drugog. I zato ostajem još jedan puta kod zadnjeg argumenta. Zaštita prirode, uključujući i zaštite morskih područja, mora biti jedna, jedna temeljni stup koji našeg održivog ekološkog razvoja, koji se naravno treba održavati prema najstrožem načelu predostrožnosti. Jer mi znamo da je more svuda oko nas i u dijelovima možemo gospodarski koristiti to more, ali samo u dijelovima i samo u onoj mjeri koja neće ugroziti resurse i tog mora i svega što u njemu živi. Hvala lijepo gospodine von Nordheim to je vrlo avangardno što, ste, što je ondašnja vlada Njemačka napravila da je 45% zapravo posvetila i preglasila zaštićenim područjima, a da pritom nije ništa na vrijeme napravila, nego tek sada razrađuje planove gospodarenja. Međutim, to je najbolje kad se razradi zajedno sa korisnicima. To ne treba samo biti puki administrativni akt. Tu smo svi suglasni. Nego znamo da trebamo štititi kroz i uz korištenje. To je jako važan aspekt. U onoj mjeri korištenje koliko to ide. A sada imamo sljedeću temu, gospođa dr. Samantha Burgess, iz e, ureda WWF-a ovdje u Briselu. Izvolite, imate riječ. Kao što smo već čuli danas, naša vizija planeta i oceana se razvila u proteklih 50 godina, a isto tako isto vrijedi i za znanstvena saznanja. Nijedno područje oceana nije ostalo netaknuto a to znamo jer to vidimo kroz plastični otpad koji se pronalazi na posvuda, dakle na dubinama mora do Arktika. I kao što smo čuli, naša su mora i naši oceani pod velikom, prijetim velika opasnost. Od zagađenja e, zbog promjene kemijskog e, sastava mora, zbog toga što prijeti e, uništenje staništa. Isto tako znamo kolika je vrijednost e, gospodarstva u oceanu. E, WWF je 2015. provao jednu e, studiju i ona je dostupna online za sve. I ta studija pokazuje da vrijednost tog gospodarstva iznosi oko 2,5 bilijuna dolara. Ta je studija zapravo motivirala e, provedbu jedne ambicioznije studije od strane OECD-a koja je provedena nešto kasnije, ali je došla do vrlo sličnih rezultata. Tako da je očito da smo imali vrlo dobri, e, dobro gospodarsko modeliranje i pokazali koju vrijednost nam donose oceani. Ako to pogledamo na globalnoj razini, e, sedmo Gospodarstvo oceana je zapravo sedmo svjetsko gospodarstvo a vidimo i da tim gospodarstvom ne upravljamo baš učinkovito. Evo imate statistike na ekranu i brojke su e, Izgubili smo 50% e, mangrova, 7% e, koralja, 15% e, mm, e, morske trave na koju o kojoj mnogi ovise i radi prehrane. Svi znamo da su stoljećima e, obalne zajednice oformile neku vrstu zaštite kako bi zaštitile ta staništa. Čuli smo od drugih govornika mm, o koristima koje donose zaštićena morska područja. E, znamo koliko je važno da budu na pravom mjestu, da se njima upravlja na odgovarajući način, da njima upravlja lokalna zajednica i da u takvim uvjetima mogu zaštititi morska staništa, povećati otpornost na klimatske promjene i na ono što e, dolazi od čovjeka, ali i na ono što dolazi e, dakle, iz okoliša, od klimatskih promjena. A zatim, u takvim zaštićenim područjima je moguća i obnova e, ribljih vrsta. WWF je radio na zaštićenim morskim područjima, to jest radi na tim područjima već dugi niz godina. imate dostupne izvještaje i ovdje u dvorani, ali i online. I prikupili smo e, podatke o tome kakve koristi donese zaštićena morska područja. Evo, ovdje imate dva primjera iz tore Guacetoa, zaštićenog područja u Italiji, te E, otoka Kolumbretes u Španjolskoj. I tu vidite kako su koristi goleme. Kad je riječ o ribljim vrstama, za određene vrste koje putuju dakle od 100 km, taj učinak zapravo zaštićenih vrsta se vidi na udaljenosti od 100 km. A za je recimo je e, ta udaljenost 4 km, dakle udaljenost na kojoj se osjećaju koristi od tih zaštićenih područja. Zatim potencijal za mriješćenje je dva puta veći unutar zaštićenih područja. E, zatim napravili smo jednu studiju 2015. Tu je studiju, tu su studiju, studiju o pomorskim i e, obalnim područjima kako bi se ocijenile koristi od ovakvih zaštićenih područja. I rezultati su bili sljedeći. Ekonomska stopa povrata, proširenja zaštićenih zona e, je oko 24%. posto e, dakle, očito je da su koristi značajnije od troškova i očito je da je to gospodarski poželjno. I to vrijedi za šest različitih e, scenarija. Dakle, od niske bioraznolikosti i niskog učinka do visoke bioraznolikosti i e, učinka. na najpozitivnijom, u najpozitivnijem scenariju omjer troškova i koristi bio je, e, iznosio je 20 naspram 1. I to pokazuje da gospodarski argument za korištenje ovih zaštićenih područja je i tekako visok. Da se vratimo na stanje europskih mora. Ovo, je, e, ovo su rezultati e, izvještaja Europske agencije za zaštitu okoliša koja je objavljena prošle godine. E, pokazuje kako se tim područjima upravlja i to je ovo što je obojano u žuto. Tu se vidi koji ciljevi još uvijek nisu ostvareni ili kakvi su trendovi. Prošli tjedan je WWF objavio novi izvještaj za Baltičko more. I ta tablica je pokazala da provedba i zapravo uspostava zaštićenih područja u Baltiku, zapravo da tamo imaju još toga za učiniti. Istina je da su ostvarili svoj cilj od 10%, ali još uvijek postoje jako velik broj nezaštićenih vrsta i staništa. Strategije upravljanja nisu dosljedne, nisu dovoljno dobre i ne postoji e, mreža zaštićenih područja kojom se upravlja na primjereni način. Jedan od e, izazova koje imamo u europskim morima je pojava plavog gospodarstva. Iz proteklih e, prezentacija smo čuli kakvi se sukobi javljaju te kakav učinak to ima ne samo na e, ribu, već i na zaštićena morska područja. Evo tu smo napravili ovo modeliranje. E, možete pronaći podatke u izvještaju, e, otraga u sobi. Jedan od najočitijih obilježja jest, vidite dakle da je e, izlov divlje ribe već e, jednako onome što smo predvidjeli za budućnost. To znači da već e, dakle, pretjerano lovimo i tu nema prostora za daljni rast. A mnogi drugi sektori, poput turizma, brodarstvo i prijevoz, pučinskih nalazišta nafte i plina i pučinskih vjetroelektrana, od tih se sektora očekuje da će i dalje rasti. I kada se gleda kako će se koristiti prostor u europskim morima i, na, mm, i u svjetskim oceanima, Dakle, mm, treba se gledati na koji način ovi sektori koriste oceane. I sad, ako ih stavite u dva različita e, tabora, postoje jedni koji se oslanjaju na vrste staništa bioraznolikost e, radi zarade. I to su turizam, izlov divlje ribe, a neke druge industrije za koje se očekuje da će rasti kroz vrijeme, o, učinkovito koriste morsku infrastrukturu. Njima nije potrebna bioraznolikost, njima je potrebno morsko dno ili more kako bi prevozili e, robu e, ili kako bi izvlačili naftu ili plin e, iz morskog dna. Tako da vidite koji su dijelovi ključni za posebne e, industrije i stoga moramo osigurati pravilne zakonodavne propise kako bismo ih mogli zaštititi na odgovarajući način. Zatim moramo osigurati da ne dođe do sukoba između e, tih industrija, a tome služi direktiva o prostornom morskom planiranju. Ovo je e, zemljopisna karta sredozemlja objavljena je ove godine i da pokazuje interakcije između različitih sektora i područja e, za očuvanje. Vjerojatno ne vidite sad baš e, boje sve, ne možete razaznati, ali ovo rozo su dakle nafta i plin, zatim transportne rute, E, zatim okolišno osjetljiva područja i prioritetna područja za očuvanje. A zatim tu su i zone planiranja za e, obnovljive izvore energije te za e, uzgoj riba. I vidite koliko je tu moguće, dakle koliko tu ima potencijala za sukob. Ovo je područje gusto naseljeno, i moramo osigurati primjereno upravljanje ako želimo e, osigurati održivo gospodarstvo o kojemu toliko slušamo. Dakle, na kraju, zaštićena morska područja su ključna ako želimo sačuvati naše oceane, no jednako nam je potrebno integrirano upravljanje kako bismo uspostavili mrežu zaštićenih područja a zatim potrebno nam je primjereno regionalno pomorsko upravljanje kako bismo zadržali e, bio raznolikost i kako bismo e, radili na razvoju održivog plavog gospodarstva. Ovo su moje ključne poruke. E, nisam danas imala vremena otići u, ući u detalje o učinkovitom upravljanju te o boljem prostornom planiranju i gospodarskim prilikama koje čuvaju naša europska mora. Hvala vam. Hvala lijepo, gospođo dr. Samantha Burgess. Ovo je bilo jako, jako zanimljivo. Dakle, pomorsko prostorno planiranje kao i prioba, dakle upravljanje obalnim pojasima. To je jako zanimljivo, ali mi smo već imali o tome, smo počeli govoriti u našem odboru, međutim mislim da ćemo u budućnosti još više govoriti o tom zanimljivom području, to je tom planiranju, kako bi puno, puno sukoba interesa izbjegli. Sljedeći govornik je Serge Garcia, on je član e, stručnjačke skupine IOCN-a, dakle o ribarstvu. Izvolite da imate riječ. I am of Spanish origin and French by passport, so I will talk in English. Uh... Ja sam španjolac po porijeklu, imam francusku putovnicu, a govorit ću na engleski. Ja nisam bio siguran o čemu će e, drugi govoriti, zbog toga sam odabrao nekoliko tema koja su, e, koje su koje, za koje ja smatram da su bitne u tom području, tako da ću kratko kroz to proći. Govorit ću o ciljevima globalne pokrivenosti za zaštićena morska područja, o tome smo puno razgovarali u proteklih nekoliko tjedana. Zatim korištenje zaštićenih morskih područja za upravljanje ribolovom, upravljanje, zatim e, pravedna e, distribucija te e, zaštićena morska područja i sigurnost hrane. Ne znam jel vidite sve što piše na ovom slajdu, no nije to zapravo nebitno. Ovo su ciljevi koje su predložili razno razni znanstvenici i dakle od 10 do 20%. 2010. Um, Konvencija o biološkoj e, raznolikosti traži 10% zaštićenih morskih područja e, da to ostvarimo do 2020. To ćemo možda zapravo stići, možda postići do 2020. ali to nećemo uspjeti ostvariti e, na dubokom, na otvorenom morom. Zatim ove godine je objavljen novi cilj 30% do 2030 a e, ultimativni cilj je zona sa potpunom zabranom ribolova. E, na toj konvenciji su dva e, eminentna znanstvenika govorila da je zapravo, da će u jednom trenutku biti potrebno 50%, ostvariti cilj od 50% zaštićenih područja. Ti su globalni ciljevi ili opravdavani ili kritizirani od strane i znanstvenika i ribarstvene industrije. Oni koji su za kažu da e, se ti ciljevi koriste i u ostalim politikama, da predstavljaju e, konkretne pokazatelje, te da su već e, potaknuli zemlje da djeluju. Govori se da je cilj od 10% tek privremeni cilj, te da se u principu svi slažu da bi trebalo ostvariti pokrivenost od oko 30%. I ako pogledate korelne grebene, zapravo e, preko 30% koraljnih grebena u svijetu je već zaštićeno. Zatim tvrde da velika zaštićena morska područja su troškovno učinkovitija od malih, da su bolja za očuvanje ekosustava i da je visoka pokrivenost doista potrebna kao mjera prodostrožnosti i kako bi e, učinkovitije se nosila sa prijetnjama e, morima i oceanima. Kritičari kažu e, pak da su ti ciljevi politički doneseni na temelju političkih e, odluka, da su to zapravo jeftine jeftini načini da se nešto riješi e, i da se skreće pažnja sa puno učinkovitijih politika, da se temelje na slabim globalnim znanstvenim analizama i da se zapravo ne vodi račun o tome što se događa u zemljama u razvoju. Isto tako, da postoje troškovi za provedbu, da ne nude zaštitu od ostalih prijetnji poput zagađenja i uništavanja obale i smatraju da oko 5% je vjerojatno potpuno e, neostvarivo u recimo najgušće naseljenim dijelovima svijeta. Zatim da, su, e, da nisu povezane sa raspravom o ciljevima, o ostalim ciljevima održivog razvoja. Ja bih još dodao da ti argumenti stvaraju velike razlike između ribolovne industrije i znanstvenika koji se bave zaštitom okoliša. strah od ovih ciljeva e, najviše dolazi iz ribarske industrije. Neki od argumenata kažu da su ova morska područja ulaganje i da kao takva donose koristi i da bi zaštićena morska područja trebala imati više omjer mm, koristi nego troškova i da bi trebalo uključiti sve dionike. E, konkretne koristi eh, zona u kojima je potpuno zaboravljen eh, ribolova. Eh, to smo spomenuli, dakle to je prelijevanje ličinki i biomasa. No kažu da je to teško empirijski dokazati. Troškovi Direktni troškovi i troškovi mogućnosti su možda visoki i kratkoročno i dugoročno no e, isto tako kažu da kršenje prava nisu rijetkost. Smatra se da zaštićena morska područja nisu potrebna u ribolovnim područjima kojima se upravlja na privjeren način i zapravo svi se slažu e, da e, zaštićena morska područja i područja u kojima je ribolov potpuno zabranjen da su drugi najbolji izbor tamo gdje E, primjereno upravljanje ribolovom nije moguće. Jasno je da učinak e, zaštićenog morskog područja treba procijeniti dakle na svakom slučaju posebno da treba napraviti zajedničku procjenu rizika na bioraznolikosti na ljude i naravno da treba um, osigurati jedan pristup koji se može prilagođavati i koji će osigurati i određene zaštitne mjere. governance, just... Što se tiče upravljanja, evo samo ću pročitati ovaj citat. Upravljanje zaštićenim područjima naravno da e, se artikulira kroz ostale e, teme koje se vežu uz upravljanje, poput ljudskih prava, osnaživanja sudjelovanja i demokracije. Drugim riječima, to je ključno, aktivno sudjelovanje je ključno, dakle, od procjene donošenja odluka, e, uspostavi zaštićenih morskih područja, zatim praćenja provedbe i procjene učinka. 2006 Nekoliko organizacija je govorilo o um, protiv globalnih inicijativa o proširenju zaštićenih morskih područja u najmanje razvijenim zemljama zbog toga što su tvrdili da je to um, zapravo još više raselilo, i isključilo ribarsku zajednicu. Uh, kažu da je očuvanje globalna uh, briga, da to donosi sa sobom određene troškove i da E, taj teret ne bi smjele snositi samo osiromašene e, ruralne, e, ruralno stanovništvo. Takav pristup nije održiv niti učinkovit, osim ako se politike ne promijene značajno. Tako da koncentrira, zapravo glavni savjet je da se ne koncentrira samo na zemlju u razvoju, već i na razvijene zemlje. A zatim još nekoliko riječi o zaštićenim morskim područjima i sigurnosti hrane. Tu e, vlada poprilična zbrka. Naravno da sigurnost hrane nije glavni e, cilj zaštićenog morskog područja. Postoje brojne pozitivne izjave. E, ja želim reći da se zaštićena morska područja ne, trebaju, ne moraju ocjenjivati sa aspekta sigurnosti hrane. No, može se koristiti argument E, da je da potiču sigurnost hrane, iako to nije, to se ne potiče nikakvim argumentima. E, područje u kojima je potpuno zabranjena ribolov ne povećavaju dostupnost e, i dostupnost hrane za lokalne ljude. A što se tiče distribucije e, takozvanog učinka prelijevanja, što se događa sa ruralnim ribolovnim zajednicama? Pa moramo e, razlikovati o, čemu govorimo. Ako govorimo o vrlo siromašnim lokalnim zajednicama, ruralnim zajednicama, onda je diskurs potpuno drugačiji nego da govorimo o e, modernim zajednicama koje na raspolaganju imaju brojne druge resurse. Zatim, isto tako, nije isto da li govorimo o lokalnoj razini, o e, nacionalnoj ili svjetskoj razini. prije nekoliko godina je Svjetsko vijeće se bavilo upravo tom temom i zaključak je bio da e, zaštićena morska područja mogu imati i pozitivan i negativan učinak na sigurnost hrane. Stoga vlade bi mogle koristiti ove e, podatke kao smjernice, ali to je u principu potpuno e, nije baš korisno na lokalnoj razini. Što se tiče koristi za upravljanje, mislim da treba uložiti još dosta napora kako bi se poboljšalo upravljanje i to posebice za vrijeme e, i to posebice provesti pravilnu analizu. E, zatim ta e, zaštitna morska područja moraju se uspostaviti bolje i bolje analize se moraju provoditi u područjima gdje žive siromašnije zajednica. I pogotovo tamo gdje je učinak upravo na sigurnost opskrbe hranom. Hvala vam. Merci Garcia. Hvala gospodinu Garcia na ovom izlaganju. Želim zahvaliti sve naše goste na njihovu doprinosu, a sada ću dati riječ Umbertu Delgadu, ravnatelju DG NV koji je trebao nastupati ranije, ali nema veze, sada će. Dakle, gospodin Delgado, izvolite, imate riječ, imate 10 minuta na raspolaganje. Najpša hvala predsjedavajući i hvala vam što nam pružate ovu mogućnost da sudjelujemo u ovoj zanimljivoj raspravi. Ja ću izvući veliku korust od svih ovih slaganja i usredotočit ću se na to kako mi u europskom slučaju mi u Europskoj komisiji promatramo morska zaštićena područja. Dakle, jedna stvar se primjenjuje na e, europska morska područja koja su sve, po sve većim pritiskom. vidimo da tu ima ljudski utjecaj, e, prekomjerni ulov, zagađenje, klimatske promjene. I sve to zajedno utječe na biološku raznolikost, tako da postoje dakle e, mnoge stvari koje se primjenjuju i na oceane i tu su dakle te neke granice koje ukazuju da nismo u sigurnom prostoru. Europska regionalna mora su također i među najproduktivnijim svjetskim morima, pružaju širok e, dijapazon e, bioraznolikosti sustava i hrane 5,4 e, odnosno tu radi 5,4 milijuna ljudi diljem Europe i 5,4 milijardi eura e, se izvodi vrijednosti u Europi. Dakle, to je od velikog značaja da taj e, da to e, ribarstveno područje ostane održivo. Dakle, zaštićena ribarska područja su poznata diljem svijeta kao instrument zaštite prirodnih staništa, što i jesu. Oni omogućavaju da se obnovi ekosustav, da se pojača njegova otpornost vidjeli smo u Europi e, europska zaštićena morska područja su e, zaštićena direktivom e, okvirnom direktivom o morima i tu su i mreže za 2000. koje daju svoj veliki doprinos. Ono što se često zaboravlja jeste da ta morska zaštićena područja mogu biti osmišljena i, njima se može upravljati kao e, društveno-ekonomskim e, instrumentom i postoje veliki velike koristi koje mogu biti izvučene iz tih eh, zaštićenih morskih područja ukoliko su dobro osmišljeni, definirani i ako se dobro njima gospodari. I to je nešto što komisija želi raditi, na čemu želi raditi, već smo nešto napravili, narušili smo studiju koju možete vidjeti na eh, mrežnoj stranci komisije, napravili smo nekoliko eh, projekata i kako bismo prikupili informacije o tim širokim brojnim e, društveno-gospodarskim e, beneficijama. Kao što smo čuli, postoji dakle mogućnost e, za ribarenje i za opskrbu hranom. U smislu da ribarsko morsko zaštićeno područje nije nužno područje u kojem je zabranjeno ploviti i treba vidjeti, dakle tu su neka ograničenja, ali treba vidjeti u biti što se tu može. Dakle, to je nešto to je jedno područje koje omogućuje većim ribama da tu e, nađu svoje stanište. Ono što nam je potrebno jesu velike ribe, dakle veliki učinak preljevanja, više, više larvi, jajašaca i mlađi. Dakle, to se može, tu se može višestruko uvećati broj jajašaca što je već i dokazano znanstveno. Dakle, ovi potencijali za gra, na dogradnju ugroženih e, stokova e, i zašto riba je nešto što je u jezgri, dakle zaštićenih e, morskih područja. Onda tu su i to je pitanje održavanja staništa, alge i slični imaju taj plavi ugljik e, takozvani i e, zaštićeno morsko područje može omogućiti njihovu restauraciju i održavanje i to će dati svoju izravnu podršku ublažavanju učinka klimatskih promjena. Tu Znamo da kada imamo neke ekosustave biogenetski morsko grebenje i slični, oni mogu uz sedimentizaciju e, ublažiti utjecaj e, mnogih učinaka klimatskih e, promjena i prilagodba tome svemu je financijski učinkovita. Tu je i turizam koji u Europi zapošljava 3,2 milijuna osoba, a e, stotnu milijardi eura godišnje e, proističe iz te aktivnosti, iz tog sektora, dakle ima veliku dodanu vrijednost i e, dobro upravljana za morska zaštićena područja mogu pozitivno i na turizam. Tu je isto tako plava biotek industrija, dakle očuvanje resursa i genskog, e, genske baštine može uz uporabu biotehnologije i industrije e, biti gospodarski pogodno. I još jedna stvar do koje je meni osobito stalo, tu su tu je ruralni aspekt eh, koji je jako važan. Naime, ljudi često vole eh, zaštićena morska područja za eh, glede kulturnih, duhovnih, spiritualnih, rekreativnih razloga što predstavlja veliko zadovoljstvo za naše brojnice sugrađane. Dakle, to je jako važno sve i treba osvijestiti sve ove e, beneficije. To je važno iz dva kuta gledišta. To povećava prihvatljivost e, označ, e, definiranju određenih područja kao zaštićena morska područja. Isto tako tu je i mogućnost da se razvija plavi e, gospodarski razvoj u tim područjima. Dakle, to je potencijalno situacija u kojoj svi dobivaju, ali tome nije uvijek bilo tako. Dakle, zašto tako često smo suočeni sa odbojnošću ili odbacivanjem e, morskog područja u određenim situacijama. Najbolji način za očuvanje i konzervaciju jeste da se dogovori, da se to dogovori s onima koji koriste bilo kopno, bilo more. Znamo da imamo još uvijek eh, neke, neke zaključke na koje, na koje se čeka, ali raspolažemo nekim elementima koji, za koje sve znamo treba više implementati provedbe i više e, preuzetih obveza od strane dionika. Dakle, dionici trebaju više sudjelovati u ovome svemu, ne samo ribari, već oni koji se bave upravom, upravljanjem i to je jako važno. Naš cilj jeste da zaključimo mrežu europskih zaštitnih morskih područja, da zaključimo dakle e, praznine u projektu Natura 2000, ali hoćemo imati sve veći broj ljudi koji će sudjelovati u tome i poboljšati suradnju s dionicima i za konzervaciju i da se izvuku gospodarske koristi iz ovoga svega plavog gospodarstva. Evo, zaključno spomenuti su neki metodološki izazovi koji e, kada se govori o zaštićenom morskom području Dakle, naravno, treba e, poboljšati e, upravljanje tim e, područjima. Potrebna, imamo jednu inicijativu koja je u tijeku o izradi karata koja pokriva isto tako i oceane. Trebamo također raditi na nadogradnji spoznaje ovom području i morskom zaštićenom području. Evo, zaključno želim reći da su oceani veliki, ali su pod velikim, e, velikom napitošću, dakle puno ih se iskorištava, ali moramo ići istovremeno paralelno, dakle raditi na zaštiti i razvoju tog e, plavog gospodarstva, ali to je moguće uz bolje upravljanje tim eh, morskim eh, zračnim područjima koja zasigurno mogu u tom naporu pomoći. Najviše hvala. Najviše hvala gospodine Delgado. Da li se netko od kolega želi javiti za riječ? Ani Šajver Piriki, izvolite Ani. Hvala predsjedniče. Evo jako pomno smo saslušali izlaganja. osobito ovo zadnje. Evo ja, ovo već patim 30 godina i započela sam s Naturom 2000 i e, direktivi o staništima i njenu utjecaju na e, na prirodu. Brojne organizacije koje se prirodom kažu da je to tu veliki značaj. Ja sam vidjela što se desilo poljoprivrednicima kada se e, sagledaju gospodarske sile i mogućnosti koje se pružaju. Da, tu postoje nove mogućnosti, ali e, seljaci i poljoprivrednici nema ne raspolažu jednik, e, jednakim mogućnostima. Dakle, ponavljam, ovdje ponovno imamo situaciju Dakle, mi smo imali jako dobri izlagače, ali moramo imati pravu ravnotežu, uspostaviti pravu ravnotežu da ostvarimo zadane ciljeve, jer sektor ribarstva zahtjeva dobru ravnotežu. Moramo stvariti dobru ravnotežu, to je dobro i za ribarstvo i za more. No, imam jedno pitanje kada se radi o ribarstvu. Vjerujete li da vaša poruka e, dolazi do ljudi na terenu, jer mnoge organizacije koje se bave ribarstvom tvrde da govore u ime sviju na, na terenu, No, mi radimo na planovima gospodarenja i nas građani pitaju kako se dolazi do takvih rezultata. No, ja se nadam da nećemo doći do jednakih e, rezultata i u sektoru ribarstva. Najpša hvala, Eni. Gospodin Rodust. Hvala. Želim zahvaliti svim našim predavačima kao i komisiji. zapravo raspravljamo o onom o čemu inače stalno govorimo u našem odboru, naime da nam trebaju pomorska zaštićena područja i da jako dobro znamo da se samo u takvim zaštićenim područjima stokovi populacija riblja može oporaviti svako ko se u to razumije kaže da ako ste ustanovili jedan razumno zaštićeno područje, vaš će se stok, vaši će se ugroženi stokovi oporaviti. Imamo brojke koje brojčane podatke koji pokazuju i dokazuju da tamo ima velikog razvoja na tom području, tim zaštićenim područjima. I sad zašto ne uspjevamo i čitav sektor industrijski i ostale u društvu koji su involvirani u to i bave se time uvjeriti koliko je to nužno, potrebno i važno. Evo recimo kad počnemo razgovarati sa ribarima, oni neće ni čuti o tome. Oni kažu njima trebaju njihova područja za ribalov, i treba nam, jako je prirodno zaštićeno područje, treba imati odobreno gospodarsko ribalovo unutra i tako dalje. Evo, slušali smo danas, mi imamo već jako veliki problem sa izlaskom brodova u Baltik koji uopće nisu spremni, ni jednog metra dakle odreći se ni jednog metra područja pomorskog, isto tako nisu spremni niti recimo povući se sa grebena koji su posebno važno područje u moru, nego upravo suprotno. Oni, em što se ne pridržavaju obaveze iskrcaju, nego još prijete tužbama i tražit će odštetu. Dakle, ja se stalno trudim i sad trudim se razgovarati sa ribarima i vidjeti stvarno u čemu mi svi griješimo. Kako znanost, tako i komisija, tako i mi u parlamentu jednostavno ne uspjevamo tim involviranima objasniti da je to na, njih, na njihovu korist a ne da ih se ošteti. Ja zbilja više ne znam što bih učinila. Ja bih volila čuti šta nam znanost može savjetovati. Možda mi govorimo krivim jezikom kojeg gribari ne razumiju, ne znam. Ne znam, ali mislim da to moramo podhitno nekako riješiti, jer će nam stvarno sve se srušiti i uništiti. Hvala. Ricardo Serao Santos, izvolite. Hvala. Najprije želim zahvaliti svim govornicima koji su nam se obratili na ovu temu danas. Ovo je jako važno jer govorimo o dosta obimnoj temi. Čuli smo, dakle, kako se govori o zaštićenom morskom području. No, nismo puno toga čuli o okvirnoj direktivi koja je od ključnog značaja za razvoj bilo čega što se tiče ove teme, što se tiče plavog gospodarstva, bilo riječi o ciljevima zaštite oceana. No, kada se radi o koherentnosti, mislim da i u Europi i drugdje svaka država i regija želi ostvariti svojih 10%. I često se to nažalost radi na način koji nije optimalan. Mislim da je najgora stvar koju možemo napraviti za zaštićena morska područja jeste e, loše upravljati tim morskim zaštićenim morskim područjima. U biti ne želimo to prebaciti na 30% morskog područja ukoliko se to ne napravi na valjan način, jer dobro zaštićeno morsko područje, nastavnici su nam to pokazali, to je područje koje dobro funkcionira, koje pruža, e, koje jamči dobiti i za okoliš i za društvo. Evo imam jedno pitanje za Emanuela Gonzalesa i profesora Van Norhema. Mislite li da postoji određena dosljednost u postojećoj europskoj mreži zaštićenih morskih područja? Samantha Burges iz WWF-a Zanimljivo je. Govorila, govorili ste o politikama, o plavom gospodarstvu, činjenici da se njihov prostor širi. Rekli ste da moramo biti dosta kritični kada to analiziramo. Također bilo riječi o raspodjeli aktivnosti na sredozemlju. No, kada se stvari počnu širiti, što će se dogoditi sa sredozemljem i gospodarenjem u sredozemlju, da li će plavi rast i dalje nastaviti? Gdje su ekosustavi u toj priči? Jesu li oni ugroženi? Gospodin van Brokoven Imam nekoliko stvari za reći. U biti nisam ovo najbolje razumio. Govorili ste o klasterizaciji područja, velikih područja i ribama. Što ste htjeli reći? Da li to znači da e, činjenica što, je, što su velika područja zaštićena da to nije dobro. Zatim, bila riječ o tome da treba izbjegavati intenzivno ribarenje u određenim područjima, možda na Baltiku, no. Ta strategija korištena je u atlantskom području to se koristilo, stvorene su zaštićena morska područja u Atlantiku, to je rađeno u područjima gdje je bilo jako intenzivno ribarenje i dakle ta zaštićena morska područja napravljena su kako bi se zaštila to područja i omogućilo im da se oporave isto u Azorima. E, imamo sličnu situaciju u zadnjih 20 godina. Treba pogledati na naliče ovoga svega. Evo, imali smo mogućnost vidjeti jedan eksperiment koji je napravljen. Tu se istraživalo određene regije Pacifika tijekom 80. godina prošlog stoljeća i to je istraživanje trajalo nekoliko godina i to su područja koja su koja nisu imala mogućnost da se oporave, nije im pružena ta mogućnost. U biti, postoji jedna jako zanimljiva studija o tome i bilo bi dobro konzultirati ju. Također sam još jednu stvar htio spomenuti. Kada se govori o području oporavka, tijekom kojeg eh, vidimo da slijedi nekoliko godina poravka. No, to uvijek eh, nije učinkovito u svim područjima. Eh, evo bilo riječi o područjima gdje ima koralno grebenje. Morske spužve. Evo, toliko, toliko od mene za sad. U svakom slučaju volio bih čuti što mislite o ovome svemu. Hvala. Merci Ricardo, ils vont intervenir tout à l'heure. Hvala Ricardo. Peter Vandalen, izvolite, a onda Werner Kuhn, te Jadnir Jada. Hvala lijepa. Evo, imam vrlo konkretna pitanja za dva govornika, profesoru von Nordheimu i gospodinu Brookhofenu. Dakle, za ta dva gospodina sljedeće pitanja. Ako sam dobro razumio, onda jedno pomorsko zaštićeno područje, to je de facto jedno morsko područje za koje smo izradili dobre planove, i koje na kraju uopće, na kraju zapravo nam ne trebaju. Ili kako bi rekli, mi smo puno odradili, puno planova napravili, a ništa nam ne treba. Evo kao što su gospoda pričala recimo o Sjevernom moru. Tamo su već sjajne planove napravili, ali onda im trebaju šta još da implementiraju, kao što su rekli da to ništa još nije na snazi. Profesor Norte mi čak govorio da u okviru e, programa Natura 2000 da je u tom okviru tog programa, dakle upravo otvaranje i povezivanje zaštićenih područja morskih bi trebalo biti na jedan od glavnih prioriteta i da neke zemlje u tome sudjeluju, neke su zemlje već napredovale, ali Njemačka uopće nije. Makar su oni kao svu zakonsku regulativu europsku prenijeli. Ili sam ja to krivo shvatio? ili mislite da ste samo potpisavši konvencije i prihvativši i Naturu 2000 i ostale relevantne dokumente da ste s tim već sve odradili. Možda nam to profesori mogu odraditi, e, odgovoriti na to. Hvala sada gospodin Konert. Da, ja mislim da je ovo savjetovanje bilo jako, jako bitno i za nastavak našeg rada odbora unutar Evropske unije. Ja sam dobro čuo da natu, priroda, dakle Natura 2000, taj cijeli okvir koji nas eh, već jako dugo okupira, dakle koji obuhvaća naravno i zaštiti i direktivu o zaštiti ptica i staništa i tako dalje. Dakle, danas to, da je to ključna stvar svega i da zapravo ove zone, no take, one najstrože zabrane gdje se ništa ne smije dotaknuti, treba obuhvaćati nekih 0,3 do 0,5%, a ostatak tih zaštićenih područja treba ostati donekle iskoristiv i za ribarstvo, naravno pod uvjetima i u granicama dogovoru. I sad kad pogledamo ribarstvo potreklih 20 godina, broj pogona ribarskih koje imamo, veličinu flota, kvote koje su dobili, vidimo da je to velik, vel, vrlo degresivno, dakle smanjuje se. Mislim da imamo samo jedan manji dio tisuću, uh, ukupnog broja ribarskih plovila i ribarske flote samo manji dio onog što smo imali 1990. dok Europa nije bila ujedinjena. Prema tome, što sad trebamo raditi? Trebamo raditi eh, i donositi planove koji neće biti mrtve administrativne prirode, nego ih trebamo donositi na terenu zajedno sa korisnicima. Rješenja moramo naći sa onima koji od toga žive. Pa bi me isto tako zanimalo da mi gospoda Brokovi Northam kažu kako oni kane pristupiti tom problemu, kako će to početi rješavati. Jer gledajte, nama treba povjerenje na obje strane. Ne sad da se neke stvari radi bilo s kakvih ideoloških ili ne znam kakvih stvari, nego iz čiste logike želje za preživljavanjem i da zajednički napravimo te planove upravljanja. Jer vidite, da znamo koliko, kako ćemo zaštititi morske ptice, kako ćemo sve vrste rijetke ili ne ostale vrste e, sisavce u moru, oko mora, na moru zaštititi, kako ćemo se zaštititi od svakog nepotrebnog prekomjernog prilova i kako nećemo štetiti prirodu ni ekosustave pretjerano. A ona, što znamo recimo, ona, ona, zapravo zakon kao smo već vidjeli da se događa prirodi, da sve ide na gore jer ljudi štete prirodi, nanose neprocjenjive štete, to trebamo obustaviti, ali tako da ne donesemo ogromna ograničenja odmah, nego tako da to napravimo u harmoniji sa ribarima i svima koji od toga žive, da bi se oni mogli vratiti prirodi i nastaviti ono što su stotinama godina činili na jedan harmoničan način, ne uništavajući prirodu. Evo, mislim da smo dobili jako puno poticaja za razmišljanje i mislim da to nije loše. Međutim, trebamo biti i praktični. Prema tome, uvjetu samog ribarstva imali smo govornike koji su svašta govorili. I govorili su o šta to sve za njih znači, tu su raspravljali. Međutim, oni to, ja mislim da oni jako dobro razumiju o čemu je riječ. Samo je pitanje koliko ima novaca u džepu. I to je uvijek ono fundamentalno u svemu. Mislim da je upravo imperativno da sve te dionike, kao što je rekao moj prethodnik, da ih obave okupimo za jedan stol. Jer o njima to ovisi, oni znaju koje su potrebe njihove, a i znaju kako izgleda situacija stanja na terenu. Vrlo često mi gledamo na situaciju različito. Imamo razliku među znanstvenim podacima i onim stanju koje je de facto na terenu. I onda je pitanje koji su recimo znanstveni podaci točni vrlo je teško recimo biti siguran u znanstvene podatke, ja nemam isto odgovora na to, a o tome će ovisiti jasno i simulirani modeli, ali to ne smijemo zaboraviti kad donosimo takve planove. Mislim da ima jako puno poticaja koje možemo mi dati. Sigurno recimo da damo jače znanstveno istraživanje i popretno, zatim da nađemo različite motivacije da te dionike i ribare ukrcamo isti brod, da s njima raspravljamo, oni znaju šta je na terenu, kako izgleda, si, kako izgleda recimo situacija na terenu, možda da i njih involviramo da imaju neku korist od naših znanstvenih istraživanja, jer moramo naći neki pristup i neku ravnotežu naći. Isto tako nadzor, monitoring, promatranje i implementacija. I to je upitno, jer znamo da će u nekom područjima ribari se pozabaviti sa pitanjem konzervacije, odnosno očuvanja. A oni najbolje znaju što se u njihovim obalnim i ostalim vodama događa. Ali će onda doći neki drugi ribari, pa onda oni znaju svoju situaciju od koga moraju čuvati. Sve oni to znaju. Dakle, imamo različitih mogućnosti, nema jedinstvenog unificiranog pristupa kojeg bi mogli nametnuti. Ali činjenica je da trebamo krenuti od baze od ljudi koji su tu involvirani koji se time bave i s njima sjest za stol i s njima početi tražiti i rješavati pitanja i donositi plan upravljanja. Hvala. Merci beaucoup, Liad. hvala, Liad. Evo još e, dva govornika imamo, pa ćemo onda preći na naše goste. Renata, izvolite. Hvala vam. Nisam se htjela javiti za riječ, no ovo saslušanje o zaštićenim morskim područjima je bilo itekako tekako korisno. No moram priznati da sam malo e, zbunjena, zato što e, na prethodnom saslušanju smo govorili o uvjetima tržišta te o potrošnji ribe na razini Europske unije. Čuli smo da evropljani konzumiraju sve više ribe i to je E, sa prehrambenog gledišta dobro, zato što e, su ribe dobar izvor bjelančevina. No, istovremeno, evropske flote su sve manje. U Italiji tek 14% ribe koju mi konzumiramo dolazi od malog obalnog ribolova, sve ostalo dolazi od velikog industrijskog ribolova, a to mm, zaštićena morska područja naravno nemaju nikakve veze s tim. Ili dolazi iz uzgoja ili iz trećih zemalja. Tako da s jedne strane smo gledali, e, smo govorili o tome kako potrošnja raste, a e, ne postavljamo si pitanje je li ta potrošnja e, u skladu sa našom zajedničkom ribarstvenom politikom. A s druge strane pak govorimo o zaštićenim morskim područjima. Ja sam uvjerena da takva područja da su ključna za obnovu stokova, no pitamo se kako to da naši ribari i naše lokalne zajednice nisu zainteresirane za uspostavu takvih morskih područja? Meni se to čini očito. Gdje su takva područja e, dobro prihvaćena? Tamo gdje su ih prihvatili lokalni ribari. Ako ne, mali ribari ih uglavnom doživljavaju kao dodatne pravila e, koja smo im nametnuli bez da smo njih uključili i savjetovali se sa njima. Stoga bismo se, da, trebali koncentrirati na one dobre primjere, e, poput onih u koje, su, mm, u koje su bili uključeni ribari. E, čuli smo jedan primjer iz Italije, mm, od prije od kolegice iz WWF-a, zatim na Azorima, možda i u Njemačkoj, ne znam. Ali recimo u Liguriji mi imamo dva takva zaštićena morska područja koja funkcioniraju jako dobra, no u uspostavi tih područja bili su uključeni i ribari. No oko tih područja E, se, su se koristile tradicionalne metode ribolova i to smo onda zabranili. Dakle, ako mi vratimo ribarima e, mogućnost da, da pecaju, to jest da love ribu u svoje tradicionalne ribarske alate, malo smo prije govorili i o tome da uvijek konzumiramo uvijek jedno te iste riblje vrste, mislim da bi su i tu zaštićena morska područja dobra. Bilo bi dobro da e, komuniciramo, dakle mi iz različitih sektora, jer u protivnom ćemo svako ići svojim putem i e, bez komunikacije bojim se da to neće nikamo nas dovesti. hvala za kraj, gospođa Tomašić iz Hrvatske. imam jedno pitanje. Konkretno, E, jabučka kotlina je najveće mrjestilište škampa i oslića na sredozemlju. Jabučka kotlina se nalazi u Jadranu, dakle između Italije i Hrvatske. Ribari i znanstvenici su se dogovorili zapravo i proglasili su lovostaj koji je trajao godinu dana. Nakon toga ribari su rekli da bi taj lovostaj trebao trajati još najmanje tri godine da se ta jabučka kotlina oporavi. Ponavljam, to je jedino mrjestilište škampa i oslića na sredozemlju. hrvatski ribari su pristali na to, nažalost talijanski nisu. I pod pritiskom talijanskih ribara vlada je odobrila talijanskim ribarima izlovljavanje naravno da je i hrvatska morala odobriti svojim ribarima. ja sam pisala komisiji i tražila odgovor kako može utjecati na dionike da sjednu ponovo za stol da ponovo proglase lovostaj ili bar revidiraju što se događa kako na koji način to mogu utjecati na to. dobila sam odgovor nekakav politički i mislim ako su svi takvi odgovori ako će komisija tako nastupati ako nema nikakve mogućnosti onda Mislim da mi svi gubimo vrijeme. Hvala. Merci beaucoup. Donc nous allons redonner la, la parole aux, aux experts. Alors, l'un et Hvala. Ja mislim da sada možemo predati riječi stručnjacima. Mogu se javiti jedni za drugima. Izvolite, gospodine. Ja, i, Sad ću prijeći na engleski da možda nekima od vas bude lakše. Kao prvo hvala vam na brojnim pitanjima koje ste mi uputili. Jel u redu ako vam odgovaram na engleskom? Dakle, velik, ja, dosta vas je ovdje potaknuo stvari koje su zbilja od ključne važnosti. Nažalost, nemam vremena kao da odgovorim na sve, pa ću zato samo izdvojiti ona načelna stvari koje je prvo pitala gospođa Rodost. Zašto vi i mi ne odemo do ribara i ne udružimo napore da svi skupa sjednemo s ribarima za stol kako bi im objasnili koliko su važne zaštićena područja da se zaštite Um, naši, naši riblji stokovi. Dakle, od samog početka koncepcija Nature 2000 nije bila stvorena da popravi ribarstvo ili stokove riba. Međutim, je znanost u međuvremenu pokazala da su u mnogim, mnogim slučajima, kao što smo već kako smo već govorili, su se E, se fundus riba, populacija njihova broj, jednostavno stanje popravilo samo od sebe kad je bilo zaštićeno područje. Vidite, u Južnoj Africi su vodili dugu borbu u priobalnim područjima i u tim zemljama koje izlaze na ocean i more, da li da uvedu zaštićena područja ili će ribarstvo patiti i stradati. I onda na kraju su donijeli ipak administrativne mjere i regulacija i danas su daista te zaštićene zone toliko dobrog učinili da su ribari počeli puno više ulovljavati jer su se oporavili stokovi i ljudi izvan naravno ribe migriraju i odu van i oni ih tamo vani love u velikim količinama. Ja sam već umoran što 25 godina govorim sa znanstvenicima s jedne strane koji se bave morskom ekologijom i tako dalje i koji su naravno E, vrlo dobro u stanju shvatiti sve argumente, a s druge strane s političarima koji se prave da govore u ime ribarske zajednice i kažu vaši argumenti nisu dobri, nisu validni, ne funkcioniraju, ne pale i tako dalje. Jer e, oni navodno govore u ime u ime ribara, a zapravo i ne jer i ribari kad im se objasni hoće konzervaciju, hoće čuvanje i očuvanje svog morskog okoliša i svog svojih riba. Ja sam napokon još uvijek samo državni službenik u Njemačkoj i tamo nikad nije dovoljno znanstven posao. Ali vidite, ja sam recimo vidio u bivšoj istočnoj Njemačkoj propasti urušavanje E, kompletne riboprerađivačke industrije i cijele ribarske industrije. Mislim da gospođa Rodust ima na bolje podatke, ali mislim da je ostalo možda 15% ili 10% onog što smo imali početkom 90-ih. Toliko se toga zatvorilo i prestalo. Nijedan taj slučaj se nije dogodio zbog toga što su se vršile aktivnosti na očuvanju vrsta ili morinskog okoliša pomorskog ili otvarala i etablirala zaštićena područja. Nije zato niti jedan ribar zatvorio bravu ili jedan pogon prestao. Dakle, to su naše iskustva bila tamo. Jednostavno se situacija na tržištu promijenila. I prema tome, potreba za regulacijama ribarstva kroz zaštićene područja, ja sam to htio sad sve simplificirati i prikazati, ide, ali to nije bilo na početku ideja, a mi se jako borimo s tim, mislim da se nizozemska s tim bori, kao i mnoge druge zemlje u Europi. Protekla dva tjedna sam bio na Majorci i tamo sam imao priliku razgovarati sa ministrom za okoliš, koji na sreću ima kompletno dakle pod sobom, u, nadležnosti svog ministarstva kompletno ima ribarstvo i oni su se jasno govorili smo dakle o uspostavi zaštićenih pomorskih područja i to je sad zadnji čas, to je 5 do 12 jer oni žele povećati kompletnu mrežu zaštićenih područja oko Majorke za 20% jer su se ribe kompletno ispraznile njihovi stokovi i nema ribe i shvatili su kud idu. Prema tome zašto ne bismo i mi na taj način sa istom razumijevanjem krenuli ruku pod ruku. S jedne strane naši znanstvenici, naši zaštitari prirode, konzervatori, a s druge strane industrija i ribari. I onda prestali sa onim stalnim ocjenjivanjem koje postoje između zaštitara prirode, konzervatora, ostalih znanstvenika za koji jedni drugima, s druge strane industrije i ribarima predbacuje jedni drugima da su puni zlih namjera i uglavnom dolazi do stalnih gadnih situacija i ocjenjivanja. U nekom smislu je recimo Majorka koja je došla stvarno dogurala do zadnjeg ruba dobar primjer i treba ga se sljedeće vrijeme primjer promatrati. Oni bi htjeli povećati sljedećih godina za deset puta broj zaštićenih količinu i površinu zona. Za sad prvo 20% je išlo hitno. A sad očito da ste me nekako krivo shvatili, gospodine Könest, ali kad sam rekao da su samo 0,3% njemačkog prijedloga kojeg je dala vlada budu no-take područja, to znači 0,3% ukupnih područja, pa onda kak se to krivo shvatili? Ja sam rekao cijelo područje se mora regulirati u različitim stupnjevima i to sam jasno rekao. Nama treba više od 0,3% zona za kompletnu zabranu bilo kako lova i ribolova. Ali u ovom trenutku, s obzirom na političke politiske, nismo ni više pokušali. Ekološki gledano, zaštićena područja trebaju biti puno, puno veća. Pogotovo kako bi se onda i i znanstveno moglo promatrati i pratiti na tim zaštićenim područjima da li ispunjaju ona očekivanja koje je znanost imala. Prema tome 0,3% od ukupne površine isto užasno malo i neće biti dovoljno, ali moramo to postupno raditi jer ovaj sustav koji imamo danas se nije proteklih 100 godina mijenjao. I zapravo mi više nemamo ništa od e, nekadašnjih uvjeta i situacija. Cijela zajednica ribarska se promijenila. Pa ako vas zanima kud moramo ići i kako će se ribarstvo popraviti i promijeniti, naravno nam područja u kojima trenutno neko vrijeme neće biti opće ribalova. Ima područja u kojima pretpostavljamo da recimo pet godina bi bilo dovoljno da se bar donekle oporavi posebno oni koji su opustošeni kočaricama koje su dno pokupile, uništile, razorile. I onda ali to moramo opet ići u dil, pravi dil sa našim ribarskim zajednicama i ribarima. I onda da vidimo zajednički šta se recimo pet godina na tom području dogodilo, da i oni vide te znanstvene podatke, da vide kako to izgleda. I naravno da im onda, zato što ne mogu živjeti damo barem neku minimalnu kompenzaciju, nadoknadu štete ili nešto. To je onaj drugi dio tog dila koji nam je potreban ali evo sad moram tu prestati jer ću vam previše vremena uzeti, ali to je ono što moramo učiniti. I, i, to mislim je odgovor na ono pitanje, mi bi trebali to pokušati, boriti se za to, a ne od početka biti sumnjičavi ili samo pripovjedati i ništa drugo ne raditi. Kakva lekcija? Kakva lekcija, profesore? Van da, Kažem, očitavate nam baš <laughs> lijepu lekciju ili možda čak i držite govor. No trebate znati da ovdje zastupnici kao prvo mi poštujemo ljude i mi smo u prvom redu borbe e, za zaštitu okoliša. Dakle, borimo se za resurse. Dakle, profesore, zadržite za sebe takve lekcije, molim vas. S druge pak strane, to što s jedne strane suprotstavljamo e, zastupnike, a s druge strane ribare, treće nevladne organizacije, mislim da nećemo na taj način napredovati. Hvala vam na vašem svjedočenju, ali moram vam reći što sam ja osjetio slušajući vas. Ima drugih, e, bilo drugih pitanja, tako da imamo i druge odgovore, vjerojatno. Gospodin Gonsalves, izvolite. Hvala vam. Mislim da je ova rasprava jako zanimljiva i da su postavljena važna pitanja. Naravno, nemamo vremena da sad se pozabavimo svima pitanjima, a osim toga ovo je jako jedna široka tema koja se mora razmatrati s više aspekata i to dubinski. Ali evo, možda samo na jedno, dvije dodatne poruke nakon onog što ste vi govorili, pitali. Dakle, s jedne strane smo imali jako dobre primjere između ribara i ekologa, zaštitara, konzervatora i mislimo da se takve stvari trebaju bolje promovirati i da se više trebaju objavljivati i stavljati na stol. Jer tu vidite najbolje kako se može recimo pojačati i kako se može od ovih specifičnih problema koje su rješavali zajedno polako korak po korak doći do razvijanja zajedničkog općeg pristupa i kompletne strategije i plana. I zatim s jedne strane mi ne smijemo zaboraviti želimo plavu ekonomiju u kojoj su ribarstva održiva i uspješna. On the other hand, we have the responsibility to keep our oceans. A održivost je tu ključna riječ. S druge strane imamo obavezu očuvati naše oceane koje nisu u dobrom obliku. Stoga ne možemo e, uspoređivati oceane sa sustavom za uzgoj životinja, zato što to je poljoprivreda i to je jedan drugačiji način proizvodnje. E, ribarstvo, ribolovom se izvlači biomasa, izvlači se život iz oceana. Stoga moramo mm, sa svom znanosti koju imamo na raspolaganju utvrditi da ako e, nastavimo postupati kao i do sada, više nećemo imati riba u budućnosti. A to je znanosti jasno već desetljećima. Stoga e, dobra je vijest da postoje rješenja i da su zaštićena morska područja tek jedno od rješenja. Zaštićena morska područja nisu univerzalno, univerzalni lijek koji će riješiti sve probleme održivosti u e, ribarstvu. Zaštićena morska područja su alati koji su osmišljeni za očuvanje oceana, dijelova oceana mogu imati neke od e, koristi kad je riječ o održivosti lokalnog ribarstva. No pritom ne smijemo zaboraviti da imamo manje od 1% područja u kojima se je e, ulov ribe potpuno zabranjen. Dakle, u 99% oceana se lovi riba. I e, zaštićena morska područja nisu problem i to je važna poruka zaštićena morska područja mogu biti rješenje, vjerojatno su teška za provedbu, treba uključiti dionike, definitivno. E, treba definirati jasne ciljeve od samoga starta, a to je ponekad zbunjujuće za e, ljude, zato što se ponekad zaštićena, to jest zaštićena morska područja se e, definiraju u cilju očuvanja, ali se pritom obećavaju koristi za ribolov, a to se onda ne može ispuniti. A, dakle, treba jasno definirati ciljeve i namjere na samom početku. I onda će i cijelo to zaštićeno morsko područje biti prilagođeno, pratit će se rezultati i e, vidjet će se kakvi se rezultati postižu. postižu. A što smo do sada radili u oceanima? Prestali smo živjeti e, na kamatama od e, morskog kapitala i, počeli živjeti samo na tom kapitalu. I e, svi znamo, svi vidimo kako stokovi opadaju, riblje vrste opadaju. Stoga zaštićena morska područja su samo jedan način da obnovimo taj kapital, a to bi moglo imati i učinak prelijevanja na industriju, ako se to definira na ekološki pametan način. I upravo tu leži izazov. Zato što je otpornost ribara je prirodna, to će se dogoditi čak i ako im pristupite to se ne događa samo zbog zaštićenih morskih područja. Svaki puta kad razgovaramo o granicama, o načinu funkcioniranja ribolova, ribari se bune. To je normalno. To su njihovi interese i o tome treba voditi računa. No ključni aspekt e, koliko je e, dosedan naš pristup, ja smatram da nemamo baš još uvijek dosedan pristup. Ja mislim da još uvijek razgovaramo o različitim stvarima i da pritom ne integriramo ribarstvo i očuvanje. A to nam je potrebno ako želimo imati dobro, dobro razvijeno plavo gospodarstvo. Stoga, ako malo razmislite o tome, e, jasno vam je da nikada ne bismo zemljom upravljali ovako kako upravljamo oceanima, jer to nema smisla. Ako je ocean divljina, onda moramo uzeti u obzir činjenicu da iskorištavamo divljinu. I ako imate, i ako želite imati mrežu zaštićenih morskih područja, onda morate znati gdje su staništa, koji postotak tih staništa je zaštićen, koje e, e, vrste žive na takvim staništima koje vrste želite očuvati. A onda ako još to želite koristiti i za upravljanje ribarstvom, e, i to se može učiniti, to može funkcionirati. Ali to se može postići jedino sa uključivanjem e, ribara i naravno treba pažljivo osmisliti e, i planirati ono što dakle postupak za upravljanje tim resursima jer nije isto ne možete imati isti plan za mm, južnoeuropski ekosustav ili za sustav u Sjevernom moru e, koji je pjeskovit ili za e, nekakvo morsko dno koje je potpuno brdovito. I na kraju želim još završiti mm, time što ću reći da moramo pojasniti koje svrhe želimo da imaju naši alati koje koristimo i da moramo vrlo jasno definirati ciljeve. I još jedan komentar o, sigurnosti hrane. To je vrlo zanimljiv aspekt. Reći ću samo ovo. Sigurnost hrane je bitna na lokalnoj razini, to može biti problem zato što mnogi ribari nemaju druge e, opcije nego izlovljavati dakle, u tom sustavu i tu sigurnost hrane može biti problem. No, sigurnost opskrbe s hranom nije problem na svjetskoj razini. Znamo da imamo dovoljno hrane. Sigurnost opskrbe hranom je e, pitanje koje moramo rješavati na drugi način, kroz recimo uzgoj, akvakulturu, a u proteklih deset godina e, smo vidjeli da je to sektor koji je tu i koji će ovdje i koji će ostati tu još neko vrijeme, koji ima budućnost. Hvala vam. Hvala gospodine Savese. Izvolite, možete da govorite i vi. Hvala. Evo da ja kratko odgovorim. Mojim susjedima. Koji tvrde da je 99%, da su 99% oceana lovi riba i da zapravo gotovo ne postoji morsko dno na kojem se ne lovi riba. Slika koju sam vam pokazao Sjevernog mora, koja će biti objavljena sljedeći tjedan ili ovaj tjedan, ja vam toplo preporučam da pročitate to izvješće. To je dakle stranica projekta bentes.eu. Sjeverno more je more u kojem se gotovo najviše lovi riba, 37% u razdoblju od 3 godine, e, dakle 37% dna Um, ni, dakle, na 37% se ne lovi riba, tako da sam malo iznenađen podatkom ovim koji sam čuo da se u 99% oceana lovi riba. Drugo, što se tiče dokaza, E, ovo što ste rekli da više nećemo imati riba u moru ako nastavimo kao što smo se ponašali do sada. Mislim da se to vjerojatno temelji na članku Daniel Poli koji je objavljen prije jedno deseta godina. Ona je iskoristila e, podatke koji su prikupljani nekoliko godina do 2048. i da tad je predviđeno da više neće biti riba u moru. Stoga pročitajte taj članak i e, pročitajte i komentare i analize jer ja ne vjerujem da je to istina. Dokazi. Da se vratim na pitanje koje ste postavili. i rekli ste da bi se ribari protivili bilo kakvom pokušaju promjene. Ja mislim da to nije istina, ja nisam ribar, ja sam znanstvenik, no radim e, u dakle, toj industriji, znam, poznam jako puno ribara i ja znam da će oni prihvatiti konkretne dokaze. Naravno, postoje i oni koji neće poslušati, ali takvih ima po no, e, mnogi će povjerovati konkretnim dokazima i ja smatram da moramo imati konkretne dokaze. Zaštićena morska područja i riblje vrste u Sjevernom moru. Do sada nisam vidio nikakve učinke prelijevanja da se događaju u Sjevernom moru. Postoji jako puno primjera e, studija o učinku preljevanja, no te se studije uglavnom odnose na koralne grebene, a koralne grebene baš nemamo u Europi. Dakle, zaštićena morska područja. To sam rekao u svojoj prezentaciji da takva područja ne služe upravljanju ribarstvom. Kada se ribljim stokovima dobro upravlja, a ja mislim da se na Sjevernom moru to trenutačno vrlo dobro radi, onda vam ne trebaju zaštićena morska područja u cilju um, gospodarenja ribarstvom. takva područja su vam potrebna za nešto drugo. I tu se, ja mislim, javlja vrlo e, često zbrka. Neki su spomenuli da ako zaštićena morska područja štite ranjive sustave, onda ne moramo tvrditi da stvaraju i učinke prelijevanja kada to nije e, istina, bar ne za sada. I na kraju, možda da završim, poziv e, susjeda da napravimo pokus u Sjevernom moru, da ta područja zatvorimo na pet godina. Dakle, ja sam rekao da se 37, u 37% Sjevernog mora nije lovilo tri godine. Ali to znači da postoji značajan komad e, Sjevernog mora u kojem se ne lovi riba, bar se nije lovilo u tom razdoblju od 3 e, do 5 godina. Tako da, eto, pozivam vas da e, istražite kako izgleda sustav u kojem se dugačko, dugo vremena ne lovi. tako da možemo analizirati do kakvih je promjena došlo. Hvala, hvala Voter. Evo, gospođa Budžes eh, tražila riječ i izvolite, možete uzeti riječ. Najpša hvala. Ja bih željela odgovoriti na komentar zadnjeg govornika prije što odgovorim na neka konkretna pitanja koja je poslala gospođa Rodurst eh, i profesor Santos. Dakle, mislim da jedna od stvari koja je Europska unija zanemarila ili zaboravila jest promjena u ribarenju zadnjih e, deseta godina. Ja ne dovodim u pitanje vaš dokument, e, vašu prezentaciju, nisam je pročitala, pretpostavljam da ste vi analizirali čitavo to razdoblje, no u svakom slučaju ne možete tvrditi da trenutno e, lovimo jednake jednak broj ribe kao i 90. godina. Ako E, se uzme broj e, ribarskih e, plovila, količina ribe i tako dalje, onda vidite da učinak da učinak da se jednako, jednako da, puno više treba uložiti truda da se ulovi ista količina ribe kao 60. godina. Dakle, mislim da na temelju toga, s obzirom da raspolažemo s puno više alata eh, nego ranije da eh, jednostavno ribe nema toliko. Sada, kolege su rekli da ne postoje rješenja koja se mogu primjenjivati svugdje na jednak način. Zaštićena morska područja treba biti definirana eh, ciljevima upravljanja određenim područjem. To može biti povezano ti ciljevi uz konzervaciju, zaštitu E, okoliša ili neke druge ciljeve, kao što je ranije rečeno. Gospođa Brijana je također ukazala na jako relevantnu činjenicu da e, zračna morska područja jako dobro funkcioniraju kada u tome od samog početka sudjeluju sami ribari. Ja sam ukazala na dva primjera u svom izlaganju, dala sam konkretne dokaze utemeljene na istraživanju u sredozemlju gdje smo radili na zaštitnom morskom području u suradnji sa e, e ribarima koji su od samog početka e, sudjelovali u tome u e, postupku e, su izradi tog projekta i ti projekti moraju biti jako dobro osmišljeni, dakle moraju se nalaziti na pravim područjima, imaju ti valjane ciljeve i imati na raspolaganju sve što je potrebno kako bi se mogli ostvariti ciljevi kroz vrijeme trebaju biti uključeni u veći plan e, gospodarenja i e, trebaju biti financirani na određeni način i konačno, što je jako važno, e, ono s čime sam počela, dakle sudjelovanje lokalne zajednice od ključnog značaja za uspjeh zaštićenih morskih područja. To je jedan od izazova s kojima smo suočeni kada radimo sa, na regionalnim morima diljem Europe. No, ipak imamo doista pravu mogućnost koja nam se pruža uz zakonodavne instrumente koji nam se pružaju posredstvom Europskog parlamenta i Europske komisije da, da napravimo integrirano eh, upravljanje gospodarenjem morima. Dakle, eh, Natura 2000, eh, okvirna uredba za zaštu, odnosno morska, morskih područja, imamo mogućnost da na da upravljamo gospodarskim e, područjem za interese bioraznolikosti i ljudi. Najviše hvala. Hvala vama, gospođo Banđes. Gospodine Garcia, možete vi e, isto tako e, se javiti i vaše izlaganje će biti završno hvala predsjedniče. Evo, nisam imao čast e, da mi se upute izravna pitanja, no želio bih dati svoj doprinos ovoj raspravi kojoj mi dopustite. Želim razjasniti neke stvari. Ja nisam dobio, nisam mi upućena pitanja zato što sam ja govorio globalno, dakle, e, ovo se odnosno na čitavu Europu, no u svakom slučaju kada se želi izumiti nešto kao što su zaštićene morske područje, zanimljivo vidi što su druge zemlje radile 20-30 godina prije što odlučimo što ćemo mi doma uraditi. Što se tiče ovog fenomena preljevanja, o tome se stalno govori, dakle, e, preljevanje tih e, zračnih morskih područja. Ljudi na terenu kažu, ne kažu da preljevanje ne postoji, jer svaki e, pomorski ekolog zna da Evo, da vam jedan primjer. Ja sam osobno zatvorio ciparske vode na tri mjeseca tijekom 80. godina prošlog stoljeća i udvostručili smo biomasu u Cipru, cijelom ciparskom području, a, samo tako, zato što smo zatvorili to 18 mjeseci. Dakle, nek mi se ne govori da to ne funkcionira. Eto, ja sam to napravio 18 mjeseci u Cipru, na 18 mjeseci udvostručena je količina biomase. Dakle, jednostavna mjera kao što je sezonsko, e, sezonska zabrana lova mlađi u e, udvostruči e, biomasu. Dakle, eto, nađite mi jednu sličnu mjeru koja je u 18 mjeseci udvostručila količine. Dakle, eto, onda vam je jasno zašto su e, ljudi iz svijeta ribarstva malo, malo ih nervira ako što im se e, morsko područje prodaje pod čudovišnim rješenjem. Zatim, ako e, jasno je da spillover nikad neće biti ako mlađi ili ribač im dođe negdje, nestane jer se ulovi. Dakle, nije dovoljno staviti zaštićena morska područja e, usred e, eksploatiranog područja, jer ako se ne kontrolira e, ulov okolo, onda to ta zaštićena morska područja ne služe ničemu. Evo, jer suprotno doćemo u situaciju gdje, kao u Africi, gdje je napravljeno zaštićeno morsko područje, napravi se analiza i ekonomist ekonomska analiza se napravi i analizu napravi međunarodna agencija koja je financirala zaštićeno morsko područje i kaže se da naravno to ima E, nismo vidjeli da je to imalo korisna stvar. Dakle, hvala ekonomistima, dakle, zatvori se čitavo to područje i nikakve koristi nema okolo. Zatim, sigurnost, e, prehrambena sigurnost, puno je bilo riječi o zaštitnim morskim područjima i transferu i, i trudu transfera. Istina, to treba, to sve košta. Dakle, ako se taj napor prebacuje drugdje, onda to stvara probleme drugdje, vani. I ima toliko problema E, stvorenih e, tim katastrofalnim e, odlukama. Znate, ljudi koji analiziraju zaštite morska područja dobro biraju svoje primjere. u Kanadi su e, brodovi prešli u kanjonsko područje, masakrirali su čitave populacije u jako e, ranjive i osjetljive. Ne, tu nije problem e, u zaštićenim morskim područjima, to što su ribari bili dovoljno glupi da naprave tako nešto, ali nitko nije mogao predvidjeti kakav će biti odgovor sektora. Dakle, u tome je problem. Kada se napravi zaštićeno morsko područje, napravi se analiza, ozbiljna analiza scenarija gdje se predviđa što će se doista dogoditi unutar i izvan tih područja i što će poduzeti ribarska populacija. Ja sam vidio u Africi zračnjeno morsko područje područje je imala nevjerojatno e, pozitivan utjecaj okolo e, ili negativan. Dakle, neka sela su udvostručila brojem, neka su nestala. E, zaštićeno morsko područje nije nešto što, što zbog čega se samo rakovi, rastu rakovi, već mijenja infrastrukture u cijelom području i okolo. Evo, još samo jedan primjer, malo prije rečeno da na morska područja imaju utjecaj. Dakle, jedno od najrazvijenijih država za očuvanje okoliša je Australija. I istovremeno najrazvijenija i glede znanosti i očuvanja staništa. Dakle, jako su ozbiljni po tom pitanju. I na Velikom Moravskom grebenu, nedavno prije 90 godina, sta, četiri godine je prebačeno količina rezerve s 4% na 30%. To je proizvoljno određeno, ali eto, razgovaralo s ribarima koji su rekli da to može. Australska vlada vlast je rekla da će preći s 3 na 30% e, i, i e, Dakle, Australci nisu, nisu idioti, znate, oni nisu prebacili drugdje e, ribare, već je jednostavno nema ribarenja i oni su stavili ključ pod bravu, ali su refundirani. I predviđena je, predviđen trošak od 11 milijuna kanadskih dolara. Kada je kompenzacija završila, koštala je 365 milijuna dolara ta kompenzacija. Znate, dakle, ljudi koji su prešli 4 na 30% bili su potpuno nekompetentni i uopće nisu dobro izračunali e, stvarnu vrijednost e, ribarenja u tom području. Zatim predviđeno je da će ulov e, u tom području pasti za 30%, ali u tekstu koji je usvojila vlast stoji da je u potpunosti obnovljen 10 godina kasnije nije ni jedna dodatna tona e, ulovljena. Dakle, tu doista se pitam gdje je taj spillover, to, to preljevanje. Dakle, ribarenje oko tog zaštićenog morskog područja nije poraslo ni malo. Dakle, može se analizirati to, e, eto, to ribari znaju, to tamo se zna. Dakle, uvijek se kaže da ne treba praviti generalizacije što se tiče zaštićenih morskih područja, da to treba pojedinačno analizirati. Hvala, gospodine Garcija, moram vas prekinuti. Ispričavam se, imamo e, satnicu koju moramo poštovati, e, imamo prevoditelje koji e, su tu također, dakle, radimo do 18.30. Ispričavam se na ovome. Dakle, evo, želim vam svima, svim Petroma, zahvaliti na vašim izlaganjima. Ukazali nam koji je značaj zaštitnih morskih područja, to smo već znali, no moramo apsolutno razvijati zaštitna morska područja. To je savršeno jasno. No, evo, još jednom ponavljam, to treba napraviti u okviru nužne suradnje između znanstvenika, ribara, predstavnika